morning, dear Dobro jutro kolege, da nastavimo. Jučer smo imali večerašnji dio sastanka i onda seminar o pregovorima za budući sporazum između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije iz našeg područja djelovanja. I sada nastavljamo imajući na umu da moramo završiti kako bismo mogli glasovati u 11.50. Nadam se da to imate na umu jer trebamo uvijek donijeti sa sobom svoje kartice za glasovanje. I ako ih niste ponijeli sa sobom, onda pošaljite nekoga po njih. I osim toga, do tada će doći veći broj zastupnika, tako da trebamo biti spremni da glasovanje počne točno u 11.50. Točka sedma. Trenutačno stanje u pogledu pregovora o sporazumima i mehanizmima o ponovnom prihvatu i njihove provedbe. Imamo izlaganje komisije i nakon toga ćemo čuti mišljenja koordinatora i izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Komisija nam je dostavila pisane informacije o budućim sporazumima o readmisiji i o stanju provedbe postojećih readmisijskih sporazuma. Također želimo poboljšati učinkovitost e, sustava readmisije i njega treba također nadzirati. Evo, čućemo izlaganje gospođe Parija kojoj želimo čestitati na promicanju u okviru glavne uprave Home. Želimo vam mnogo uspjeha na ovoj novoj funkciji u nadolazećim godinama. Evo, mislim da imate riječ za 10 minuta i nakon toga ćemo imati raspravu. Još jednom dobrodošli i čestitamo. Hvala gospodine predsjedniče i hvala vam na pruženom i dobrodošlici na ovom sastanku odbora i hvala na čestitkama. Ja računam na vas kako bismo ostvarili napredak na ovom teškom predmetu. Ovo je prvi puta što se vama obraćam na odboru i tu vidim neka poznata lica koja mi je drago ponovno vidjeti. U svojem prvom pojavljivanju pred vama želim reći da želimo ostvariti dobru suradnju s vama i da ću dolaziti što češće prema potrebi kako bih s vama raspravila o otvorenim pitanjima. Mi želimo biti što transparentni i pružiti sva potrebna objašnjenja i izvješća o napretku pregovora. Drago mi je što ću danas e, započeti ovaj dijalog sa jednom od najsloženijih tema, a to je povratak onih koji nemaju prava boravka u Europskoj uniji i e, bavit ćemo se također obvezom e, zemlje porijekla da ih ponovno primi. Trebamo imati zajednički i sveobuhvatan pristup suočavanju s problemom migracija. Europska unija promiče pristup migracijama koji se temelji na zajedničkim vrijednostima i odgovornostima kojim želimo jednako riješiti i glavne uzroke ilegalnih imigracija. Danas imamo 224 programa u tijeku u okviru Europskog uzajemnog fonda za Afriku za ukupni iznos od više od 4,4 milijarde eura. Također nastojimo suzbiti imigracije, spašavati živote i spriječiti trgovinu ljudima. Više od 760 tisuća ljudi je spašeno na moru i više od 23 tisuće migranata je spašeno u nigerijskoj eh, pustinji od 2015. godine. Europska unija pruža također e, moguće alternative ilegalnoj imigraciji putem legalnih kanala za različite svrhe kao i u svrhu preseljenja i premještanja. I u tom okviru 67 tisuća ljudi je premješteno razne zemlje članice od 2015. godine. Na kraju se želimo pozabaviti i posebnim potrebama onih koji su raseljeni uslijed sukoba i progona. Takav sveobuhvatan pristup znači da kada neki treći državljan e, nije kvalificiran niti za jedan oblik zaštite ili nema pravo boraviti u Europskoj uniji, on se mora moći vratiti na dostojanstven način kako bismo vratili imigrante koji ilegalno borave u Europskoj uniji. Moramo imati učinkovit postupak azila i povratka i trebamo se pobrinuti da treće zemlje surađuju na readmisiji. Ako ilegalni imigranti ne surađuju ili uništavaju svoje isprave kako bi spriječili svoj povratak, zemlje članice mogu računati na, treću, na suradnju trećih zemalja u identifikaciji njihovih državljana. Dakle, readmisija svih državljana je obveza koja proizlazi iz međunarodnog prava i stoga nije potreban poseban aranžman ili sporazum. No, ako suradnja ne teče glatko, onda bi bilo korisno osigurati da treće zemlje potvrde svoju političku obvezu za suradnju i e, spostaviti i jasne postupke u vezi s time. Također, treba imati na umu da je europsko pravo osigurava povratak samo nakon temeljite procjene svakog pojedinog slučaja. Imamo čvrsto pravo i na razini Unije i na nacionalnoj razini koje omogućava pravnu zaštitu svim eh, povratnicima i također ih štiti od reformana. Komisija je još 2018. godine predložila reviziju pravnog okvira kako bi ga učinila učinkovitijim, a uz to naravno dalje osigurava puno poštivanje ljudskih prava. Europska unija sada ima na snazi 23 instrumenta za readmisiju u kojima upravlja u suradnji sa zemljama članicama i trećim zemljama. 17 sporazuma i 6 aranžmana ulaze u taj okvir i kao što ćemo vidjeti kasnije ako ko parlament da svoju privolu, uskoro ćemo imati još jedan radmisijski sporazum sa Bjelarusom. Uvaženi zastupnici, vjerojatno ste imali prilike eh, upoznati se sa napredovanjem po tom pitanju uz pomoć pisma koja sam nedavno poslala. I otkako smo posljednji puta raspravljali o ovom pitanju u lipnju 2018. godine, komisija i dalje traži sve mogućnosti i prilike kako bi e, uključila treće zemlje u dijalog e, o radmisiji. No, u međuvremenu nije zaključen niti jedan nov instrument po tom pitanju. Također, radimo na provedbi postojećih sporazuma i aranžmana i Organizirali smo 22 zajednička odbora za rad misiju i 10 radnih skupina. Evo, dopustite mi da kažem nešto o provedbi postojećih e, aranžmana i e, sporazuma o readmisiji. Suradnja u vezi sa readmisijom sa zemljama Zapadnog Balkana, korisnicima liberalizacije viza i također sa zemljama koje su u postupku pristupa e, daje dobre rezultate koje pozdravljaju zemlje članice. Zemlje istočnog partnerstva Gruzija, Armenija, Azerbejdžan, Moldova i Ukrajina su također zabilježile veće e, brojeve povratka u proteklim godinama. Zemlje članice i dalje izvještavaju operativnim problemima sa Rusijom, no ipak je došlo i do značajnog povećanja stope povratka. Vlasti Šri Lanke u Kolombu eh, obično surađuju po pitanju readmisije, ali to još nije pretočilo u povećanje efektivnih povrataka, tako da se nadamo da eh, dogovorena elektronička platforma koja će se otvoriti u veljači će poboljšati rješavanje otvorenih slučaja. Sa Pakistanom, koji je važna zemlja porijekla, nemamo poštivanje rokova i također odbijanje povratka nije uvijek obrazloženo. E, sustav za e, upravljanje slučajeva readmisije kojima upravljaju zemlje članice koje je sada u pilotskoj fazi je donio neka poboljšanja i danas moje kolege s Pakistanom razgovaraju o proširenju tog sustava na sve zemlje članice. Kada je riječ e, o suradnji s Turskoj u okviru sporazuma o readmisiji s Turskom, kao što znate, Turska e, tvrdi da neće e, provesti odredbu o državljanima trećih zemalja dok se ne omogući liberalizacija viza. Kada je riječ e, o readmisiji, kooperacija je neuravnotežena. Budući da se zajednički odbor nije sastao od 2016. godine, teško je dati kvalitativnu ocjenu te suradnje. Komisija i dalje ukazuje na potrebu potpune provedbe sporazuma sa svim njegovim odredbama i u slučaju suradnje sa svim zemljama članicama. Budući da je došlo do značajnog povećanja pristizanja imigranata preko grčke kopnene granice, komisija je također pozvala Grčku da pojača suradnju i da e, Grčka i Turska provedu međusobni protokol o bilateralnoj admisiji. Kada je riječ o kafirskim otocima, unatoč u slaboj stopi povratka potvrđena je sveobuhvatna suradnja i e, Cabo Verde je jedina afrička zemlja s kojima Europska unija ima sporazum o readmisiji. Suradnja s Etiopijom e, nakon e, dogovorenog postupka o misiji se pokazala teškom tijekom prve godine, ali vlasti su preuzele političke obveze za uspostavu tog postupka i to je donijelo određene rezultate. Sa Kodavarom e, započeli smo sa ograničenim brojem slučaja i započeli smo na dobar dinamičan način i to je dobar put ka nastavku suradnje. Zahvaljujući dobrim praksama sa Gvinejom e, došli smo do dobrih e, rezultata u slučaju zemalja članica koje su ušle u taj aranžman s Gvinejom, e, iako je broj povrataka i dalje ograničen. Gambija je poseban slučaj. Imamo dobru praksu o identifikaciji povracima koji su na snazi od studenog 2018. godine, ali u ožujku 2019. godine vlastito je odlučile uvesti moratorij na sve povratke iz Europske unije zbog ograničenih kapaciteta. Komisija SVD i zemlje članice i dalje razgovaraju sa vlastima o Gambiji i u tijeku su različiti projekti kojima se nastoje povećati njihovi kapaciteti za readmisiju. Kada je riječ o ostalim readmisijskim aranžmanima, zajednički dogovor sa Afganistanom se pokazao uspješnim u smanjenju emigracije i u poboljšanju procesa povratka i e, rješavanja problema izbjeglica i zemlje članice su doista zadovoljne provedbom tog sustava. I na kraju, natoč još niskom broju povrataka i kašnjenjima u procesu, zemlje članice daju pozitivnu ocjenu suradnji sa Bangladešom i također ocjenjuju pozitivno njegovo nastojanje da e, uspostavi standardne operativne postupke u vezi sa readmisijama. Evo sad nekoliko riječi o pregovorima u tijeku. Pregovori o readmisijskim sporazumima sa Kinom e, odvijaju se paralelno i sa pregovorima o liberalizaciji viza, ali sporo napreduju. Sa Tunisom i Nigerijom ostvaren je napredak 2018. godine na tehničkoj razini, ali rasprave su blokirane 2019. godine zbog e, izbora u tim zemljama, tako da do tada nisu određeni datumi za dalje krugove pregovora. Pregovori s Marokom će se možda pokrenuti u budućnosti u okviru snažne suradnje između Europske unije i Maroka u okviru strateškog partnerstva. Kada je riječ o predstojećim izazovima, treće zemlje moraju sudjelovati u pregovorima i također osigurati kasnije njihovu čvrstu provedbu, što je od ključne važnosti. Europska unija i dalje uravnoteženo pristupa problemu upravljanja emigracijama i rješavanju problema u dotičnim zemljama. No kako bismo osigurali punu suradnju trećih zemalja, Europska unija treba iskoristiti sve svoje instrumente kao što je vijeće stalno ukazivalo u prošlim godinama, ukazujući pri tome i na politiku razvoja i na politiku viza nedavni zakonik o vizama koji će stupiti na snagu za nekoliko dana izravno povezuje e, razinu radmisijske suradnje sa trećim zemljama sa politikom izdavanja viza E, što znači da će se ili popustiti ili postrožiti neke odredbe iz zakonika o vizama ovisno o razini suradnje. To je važan korak koji se može pribrojiti drugim instrumentima, projektima i mrežama koji služe kao potpora readmisiji, primjerice e, platformi za elektroničko rješavanje slučajeva, razmjeni službenika, tehničke radionice za edukaciju i također e, posebne edukacije za osoblje koje sudjeluje u procesu readmisije. Iskustvo iz proteklih godina je pokazalo da samo praćenje, nadzor i ciljana potpora su potrebni za readmisiju kako bi instrumenti readmisije i donijeli konkretne rezultate, ali potrebni su i daljnji ključni poticaji. Računam na vašu potporu na dolazećim mjesecima i u okviru našeg holističkog pristupa upravljanju imigracijama, jer sa trećim zemljama moramo izgraditi čvrsta partnerstva, ali moramo surađivati i sa zemljama članicama kako bi e, se proveli sporazum ili aranžmani koji su na snazi. Kao što znate, Uskoro će komisija predstaviti novi paket e, o azilu, migraciji i povratku i rad misija će biti sastavni dio toga. Evo, s ovime bih završila, ali rado ću odgovoriti na vaša pitanja ili ću pokušati odgovoriti na ta pitanja. A tu su i moji kolege koji su spremni dati i uvidu više pojedinosti, jer sam ja nova na ovom mjestu, i nastojala sam e, biti što opsežnija, ali u svakom slučaju uvijek mi treba još malo dodatne potpore. Hvala. E, Hvala vam lijepa i želim vam puno uspjeha u tom poslu. A, e, sada ćemo započeti najprije s krugom koordinatora, kao što je uobičajeno. U međuvremenu drugi zastupnici mogu zatražiti da E, ih čujemo u drugom krugu pitanja. Samo jedna stvar vezana za readmisiju. Tu zapravo postoji jedna vrlo bitna stvar. Moramo se boriti protiv lažnih vijesti krive percepcije. Protiv čistih laži koje sprječavaju ne samo da se to pitanje dobro razumije, već i da se tim stvarima dobro upravlja. Nikada nije bilo točno da je migracija van kontrole, niti da migranti preplavljuju Europsku uniju. Broj migranata je manji, a kada ih je i bilo najviše, uvijek se moglo migracijskim tijekovima upravljati. Nažalost, usprkos zakonima i usprkos obveznim, e, obveznom karakteru Lisabonskog ugovora nikada e, nije e, bilo točno da se nije moglo upravljati tim zajedničkom migracijskom politikom. I e, moramo reći da brojke se smanjuju, a osim toga više se ljudi vraća nego li e, što migranata, e, ilegalnih imanata pritječe. Ali moramo istovremeno biti svjesni da su demografski podaci u e, Europi u padu, dakle manji broj stanovnika i to je nešto što moramo imati na umu i moramo se boriti protiv svih lažnih tvrdnji na tom polju. A e, najprije gospodin Laric u e, ime Pučana kao koordinator. Hvala lijepa, hvala na ovom izlaganju i moramo reći da je za naš klub povratak vrlo važan jer ako one osobe koje ne mogu dobiti međunarodnu zaštitu se ne vrate, e, mislim da neće biti potpore za zajednički sustav azila. Stoga je vrlo važno da djelujemo učinkovito i u tom smislu je e, šteta što su najrecentniji sporazumi u readmisiji sporazumi iz 2014. godine. Moramo poboljšati rad e, i drago mi je da jako dobro surađujemo sa našim istočnim susjedima. Istovremeno brine nas suradnja s našim južnim susjedima. E, što se činjenica tiče, od e, e, siječnja 2019. godine više od 12.000 ljudi više je došlo iz Tunisa i Maroka, e, ali uspjeli smo vratiti 33% e, Marokanaca i 21% e, Alžiraca, što drugim riječima znači da će 4 petine eh, Marokanaca koji dođu ovamo tu i ostati. Naravno, eh, moramo ta pitanja riješiti, a možemo se pitati kako. Prvo, moramo poboljšati direktivu o povracima. I isto tako eh, moramo u odgovarajućoj proračunskoj liniji izdvojiti sredstva za učinkovitije povratke. Ali naravno možemo puno poboljšati e, mnoge od e, tih aspekata. Ne znam kako ćete odgovoriti na moje pitanje, ali u okviru sporazuma iz Kotonua svaka se država obvezala na readmisiju i dakle prihvat osoba koje su nezakonito na teritoriju Europske unije. To je međusobna recipročna obveza. Te e, ne znam iz kojeg razloga se ne primjenjuje, ne provodi taj dio sporazuma iz Kotonua. Zanima me kakav e, pristup će Evropska unija imati prema novom partnerstvu koji se treba dogovoriti ove godine i kako ćemo tu pregovarati o e, odredbama o readmisiji. Jer zapravo čemu sklapanje sporazuma i dogovaranje nekih obveza ako se toga onda ne pridržavamo? Gospođo Cipel, izvolite. E, želim, hvala na vašem izlaganju i želim vam puno sreće u e, radu i uspjehu. Kao što je rekao gospodin Lenac, upravo u nekim slučajevima ljudi ne dobiju status azilanta, ali dobiju dozvolu boravka na temelju nekih pitanja vezanih za temeljna ljudska prava. Dakle, što nam možete reći o tome kada se govorimo o, govorimo o sporazumima o readmisiji i kako nam možete reći da će se njihova prava poštovati. Kada pregovaramo o takvim sporazumima o readmisiji, trebaju li se kod nekih zemalja, primjerice Maroko, uzeti u obzir neki drugi aspekti kako bi se učinkovitije radilo na pitanja readmisije. Govorili smo o različitim e, drugim e, zakonskim putevima u tom planu. Vi ste govorili o 67 tisuća ljudi e, koje su, koji su pokriveni time, dakle premještanjem i e, dakle to je oko 16 tisuća svake godine ko pogledamo od kad se te brojke vode mi zapravo tražimo prihvaćanje e, e, migranata u punoj većoj mjeri od drugih država u svijetu nego li što to tražimo od država Europske unije. Također e, me zanima nešto o korištenju fonda AMI. Naime, što se tiče readmisije i reintegracije u zemljama porijeka, od 2014. do 2020. godine predviđa se 943 milijuna. E, I htjela bih znati kako procjenjujete tu svotu. E, prevelika, premala. Možete li nam također reći koliko se novca troši i za druge aspekte uključujući postupak e, traženja azila u europskim zemljama. A još jedna stvar, kad govorimo o povracima, govorimo li uvijek u onim brojkama koje ste vi spomenuli? Mislim da da, ali da to pojasnimo, govorimo samo o povratku u zemlje porijekla, a ne u zemlje prvog dolaska, uključujući i europske zemlje. Hvala lijepa, gospođo Interveld, izvolite. E, hvala lijepa, hvala vama gospođo Svi se mislim slažemo da je važno da imamo sustav povrataka koji funkcionira. Ako imamo sustav e, procjene <clears throat> tih e, molbi, onda naravno ako netko ne ispinjava uvjete, onda ga e, treba vratiti. Ali nije stvar samo u kvantitetu, već i o kvalitetu. Nekoliko pitanja vezanim to. E, kakav je pravni status tih sporazuma? Ako sam dobro shvatila, samo imamo 16 formalnih sporazuma, a ostalo su zapravo određeni aranžmani koje se E, zovu na različite načine, uključujući i prijedlozi e, za e, napredak i tako dalje. I kako se tu čuvaju temeljna ljudska prava? Nadalje o nadzoru i reintegraciji. Citirat ću vam stavak izvještaja Save the Children o povratku djece u Afganistan i molim vaš komentar, je li to održivo? Kaže se, citiram, gotovo tri četvrtine djece nije se osjećalo sigurnim za vrijeme postupka povratka. Govorili su o nasilju, prisili, a gotovo polovina njih došla je u Afganistan ili sama ili u pratnji policije. A samo troje djece od troje djece koje su vraćene u Afganistan dobili su neki program integracije. I 50 djece išlo je u školu u Europi, samo 16 e, se počelo školovati u Afganistanu. E, mnogi su govorili o diskriminaciji, nesigurnosti i tuzi, a e, samo petero djece od sveh tih 53 djece koje su vraćeni u Afganistan ne želi se ponovno vratiti u Europu. I zato bih htjela znati što znači nadzor konkretno. Jer meni e, se ne čini da ovdje komisija zaista promatra i nadzire što se događa kad se jednom e, osobe vrate e, u zemlju porijekla. Naročito ko što je Afganistana tiče, što je s djevojčicama? Kako vi procjenjujete tu situaciju i da li je zaista nadzirete? Govorili ste i o Turskoj i suradnji s Turskom. U konačnici mi smo uložili jako mnogo po pitanju e, odnosna s Turskom i povrata, ali u osnovi Turska je prihvatila samo vrlo mali broj ljudi. Mislite li da se sve to skupa isplati? Evo, hvala. Staću na ovim pitanjima. Hvala, gospođo Stri, Izvolite. I ja želim dobrodošlicu gospođi Perijat i e, zaista e, će mi biti drago što ćemo u godinama koje dolaze surađivati. E, mislim da je već čisti uspjeh da ste došli i održali ovo izlaganje pred nama, ali imamo mi puno složenih pitanja. Među stvarima koje nas brine je i suradnja sa zemljama tranzita, jer e, čini se da oni imaju prioritet čak i pred zemljama porijekla. Jer 2011. godine dana je preporuka da se fokus prebasti na zemlje porijekla. Jer s jedne strane lakše je s njima pregovarati, a s druge strane e, izaziva manje rizika kršenja temeljnih ljudskih prava jer su ljudi u konačnici kod kuće. Međutim, e, usprkos tome ima još puno readmisije sa zemljama tranzita <clears throat> više, li, više nego li e, zemljama porijekla, iako većina sporazuma se odnosi na jednu i drugu skupinu. I zanima me zašto je to tako? Ne moraju li se ljudi prvo pokušati vratiti u zemlju porijekla? Ne bi li bilo logično da bi barem za početak trebali ih prvo pokušati poslati u zemlju iz koje dolaze? A drugo, pogledamo li na sporazume o readmisiji, na državama članicama i dalje da procjene hoće li se odlučiti za formalni ili neformalni aranžman. Pa u trenutku kad već imamo formalne aranžmane, ne bi li oni trebali biti prioritetni? I možete li nam reći u kojem postotku se koriste formalni aranžmani o readmisije u kojima neformalni. Što se tiče neformalnih partnerstva o kojima ste govorili, govorili smo s povjerenicom Johansen o procjeni rizika, jer e, e, to dovodi do problema da neki ljudi budu blokirani u zemlji tranzita i nemaju mogućnosti zatražiti azil. Može li se dakle procijeniti rizik prije nego što se krene u suradnju i isto tako nadzirete li vi kako stoje temeljna ljudska prava nakon što ljudi dođu u tu zemlju e, u vidu readmisije. <clears throat> Još dvije stvari na koje bi se e, osvrnula isto kao i gospođa Indefeld. Mislim da je jako zabrinjavajuće kad se radi o djeci, a i o direktivi o povracima kaže se da je interes djeteta prvi prioritet. I e, molim vas, možete li e, se obvezati da ćete o tome govoriti na sljedećem sastanku o zajedničkom putu naprijed? I isto tako, možete li nam nešto reći o sporazumu s Turskom? čuli smo da je navodno gospođa Merkel obećala Erdoganu da će mu i financijski dati potporu za prihvatni centar za izbjeglice iz Sirije. Možete li nam zajamčiti da u sjevernoj istočnoj Siriji se neće izgraditi takav prihvatni centar, barem e, da to neće učiniti turska vlada? E, kolege, znate da ne volim prekidati e, bilo koga ko se javio za riječ, ali ne zaboravimo da imamo e, vrlo mnogo stvari na dnevnom redu danas. Raspravljamo o vrlo važnoj temi s komisijom, pregovorima o povracima i sporazumima o readmisiji. Sve je to paralelno sa sporazumima koje su bilateralno potpisivale države članice. Međutim, problem je da moramo danas ujutro barem pomalo raspravljati o sporazumu između Europske unije i Belarusa, a isto tako e, e, e je tu osim te osme i deveta točka dnevnog reda E, o olakšavanju izdavanja viza za Europsku uniju e, za e, državljane Belarusa. To također prati gospođa Parija. Dakle, molim vas da pitanja postavljate na sažet način, a molim i da odgovori budu konkretni, jer nakon toga slijedi još i izvješće gospođe Cipel, o vrlo osjetljivoj temi e, izvođenja dokaza, a e, također e, imamo i glasanje. I razgovarat ćemo o izvještaju vezano za koji je direktor Europola. Dakle, E, sve to moramo završiti do podneva, prema tome e, ne smijete govoriti tako dugo. A sada predstavnik kluba zastupnika IDEA. Hvala gospođo Parija e, na dolasku, ali gospodine Lopez Aguilar Kada ne biste toliko govorili o tome kako možemo štediti na vremenu, imali bismo više vremena i također e, bio bih vam zahvalan kada biste vodili na taj način e, sastanak da mi ne kažete što je istina ili ne. Dakle, kada kažemo da e, je e, migracijska kriza bila na vrhuncu 2015. godine i da su Europske unije izvršile svoju zadaću, to je laže jer gospođa Merkel je otvorila granice zbog toga što u Mađarskoj se nije više mogla rješavati situacija i također smo imali osobe koje su imale više struke identitete što je pokazalo da su e, promašile kontrole na granici. Dakle, nemojte tvrditi da je Europska unija bila u stanju svladati migracijsku krizu 2015. 2016. godine i također iz sporazuma e, s Turskom je razvidno da to nije bilo tako. No, gospođa Parija, imam jedno kratko pitanje za vas. Postoje li istraživanja o tome E, koja bi pokazala da e, ovi migranti koji su u ovim programima, dakle rekli ste da ih je bilo više desetaka, tisuća, da su oni još u zemljama u kojima su preseljeni ili su otišli dalje u druge europske zemlje i znate li možda točno u kojim zemljama se nalaze i koliko je zemalja preuzelo e, migrante u okviru programa preseljenja. Hvala. A sada predstavnici Istočne Europe, gospođa Višnjevska. Hvala lijepa. E, hvala vam, e, gospođo Perijena. Vrlo dobro E, izlaganju. Klub zastupnika ECR želi da se ilegalni migranti e, vrate e, kućama i želimo da se reformira brzo direktiva o povracima. Hvala. Hvala lijepa, vi ste kratko govorili. A sada gospođa Bjorku u ime kluba zastupnika GUE. Hvala. I za početak hvala na svoj dokumentaciji koju ste nam poslali, jer e, zahvaljujući e, tome se možemo dobro pripremiti. Bez toga teško možemo raditi ono što moramo. Hvala kolegama koji su se osvrnuli na mnogo toga, ali prije svega koji puta kada govorimo o povracima bi mi bilo drago da države članice i e, Evropska uz E, unija organiziraju e, dobre i dostojanstvene prihvate ljudi. Jer e, da to radimo, vjerojatno ne bismo imali dio problema koji sada imamo. S jedne strane, ne možemo spajati sadašnje stanje sustava azila i ilegalne migracije. Naime, problem je da su mnogi ljudi ksenofobi i dehumaniziraju ljude, što e, zapravo stvara ogroman problem legitim, e, legitimiranja i legitimnosti našeg sustava, zajedničkog sustava zila. Kolegica Sofie Intevel je govorila o Afganistanu i povratku djece. E, pročitala sam izvještaj Save the Children – kao i mnogi među nama. I tu ima puno primjera gdje jednostavno se jasno dokazuje da Afganistan nije država u koju treba vraćati djecu. Ja sam iz Švedske i zaista je veliki problem da se djece izvlače iz škole, iz obitelji i prijatelja i šalje ih se u Afganistan gdje jednostavno nije sigurno i nadamo se da će se to s tim uskoro prestati. Sve ovo dakle treba osporiti, a taj izvještaj jednostavno kaže e, da takve stvari treba spriječiti. Što se tiče Turske i malo ljudi e, da e, da smo toliko novca dali i da e, je li to vrijedilo s obzirom na mali broj povrataka u Tursku. Ja mislim da argument nije točan zbog novca, ali zaista se pitamo je li to e, imalo smisla. Ja kažem ne. Gospodin Korači se javlja. Nadam se da ćemo imati e, dovoljno vremena i gospodina Videlova. Želite li se i vi javiti po pitanju ove teme ili i vi se želite javiti? Dakle, prije vaše prezentacije o Bjelarusu. Dobro, gospodine Vitanov. Ja vas podsjećam da ćemo razgovarati o Bjelarusu i o izdavanju viza. Gospodin Huk je izvjestitelj za vize, a gospodin Vitanov za um, sporazum sa Bjelarusom. Molim vas kratko. Hvala lijepo predsjedniče, vrlo kratko. Vi znate da imam e, predrasude kada je riječ o ovoj temi, odnosno bio sam e, na, samom, na samoj bojišnici sve do nedavno. Nemam puno pitanja, želim samo zahvaliti gospođi Parija što je preuzela ovaj posao koji nije lak. A druga stvar koju sam želio reći vezana je za pakt. Rekli ste da će readmisija biti dio pakta i ako u tom paktu readmisije i vraćanje ne bude u potpunosti u skladu i uravnoteženi, e, onda zapravo to nije pitanje, već preporuka. Kada, se budete, kada budete razgovarali sa prijestolnicama o paktu, molim vas, e, uđete u duboku raspravu sa, e, državama, državama članicama vezano za migracije i što misle po tom pitanju učiniti. Jer bez toga nećemo ostvariti uspjeh koji želimo ostvariti sa tim zemljama. Hvala. Sada riječ ima gospodin Vitanov. E, hvala lijepo predsjedniče i hvala gospođo Parija. Ja ću vrlo kratko postaviti pitanja i dati jedan opći komentar. Prije svega, vi ste e, govorili o sporazumu o readmisiji Unija i Turska. Željeli bismo dobiti više informacija o tome. E, Turska kaže da oni neće e, primjenjivati odredbe koje se odnose na državljane trećih zemalja dok ne dođe do liberalizacije viza. Molim vas, recite nam nešto više o procesu liberalizacije viza, s obzirom da zakonik o vizama uvodi sustav prema kojem Europska unija može koristiti različite mjere vezane za vizu kako bi vršila pritisak na treće zemlje vezano za misiju i što bi tu bilo u pogledu Turske. I što drugo, a drugo je pitanje vezano za nedolezeći sporazum. Možete li nam nešto više reći o sporazumu EU Maroko? Želite li i namjeravate li ponovno pokrenuti pregovore i ako ne, o čemu to ovisi ili ako da, o čemu to ovisi? Jedan opći komentar. Ja mislim da se parlament aktivno treba uključiti u otvaranje i u napredak pregovora o, sporazumima o readmisiji i u tom smislu slažem se sa gospođom Strik. Kada god je moguće, službeni sporazumi bi se trebali sklapati umjesto neformalnih aranžmana, pogotovo uzimajući u obzir obzir poštivanje ljudskih prava i dostojanstva ljudi. Hvala lijepo. Vidim da se više nitko ne javlja, pa predlažem sljedeće. Gospođo Parija, vi sad ne krećete od nule, već imate jako težak posao. Ne samo da ste čuli komentare, već ste čuli i čitav niz veoma konkretnih pitanja, pa vam predlažem da sada na njih odgovorite u ovom dijelu, a nakon toga ćemo vam kasnije ponovno dati riječ da nam kažete nešto više o izdavanju viza i o sporazumu sa Republikom Bjelarus. Dakle, najprije ćemo saslušati izvješće naših izvjestitelja. Najprije gospodina, bit će to najprije gospodin Vitanov za Republiku Bjelarus, nakon toga gospodin Huk vezano za izdavanje viza. Hvala lijepo predsjedniče i hvala svima na pitanjima. Ja se nadam da ću uspjeti odgovoriti e, na sve, a tu je i moj kolega bude li trebalo malo više detalja. Što se tiče e, suradnje sa našim susjedima. Gospodin Lenard je govorio o Alžiru, o Maroku, a to je bilo povezano i sa drugim pitanjima, odnosno sa pitanjem vezanom za sporazum sa Marokom. Da, na tome trebamo raditi i to kanimo učiniti, osobito kad je riječ o Maroku. Ono što bismo mi željeli učiniti, a ovo je ujedno i jedan općenitiji komentar, mi moramo imati e, pristup koji će biti sveobuhvatan kada je riječ o našim odnosima s trećim zemljama. Moramo uključiti ne samo migracijska pitanja u naše pregovore, već e, i općenitija pitanja, globalna pitanja vezane za naš zajednički rad i suradnju. E, razgovori s Marokom znate da su blokirani zbog čitavog niza pitanja, a mi sada ponovno možemo započeti pregovore, razgovore u okviru sporazuma o partnerstvu koji će biti sveobuhvatni. I ta pitanja o migracijskim pitanjima se mogu uključiti i u te razgovore dakle šire razgovore o uravnoteženijoj suradnji s njima. Evo to je pristup kojim se želimo voditi u budućnosti. Također ste spomenuli sporazum iz Kotonua. Ja bih željela da idemo i dalje od toga. Sve su zemlje ratificirale Ženevsku konvenciju, a readmisija je dio Ženevske konvencije. Dakle, to je pravni temelj. Pravni temelj koji će nam omogućiti e, da se preuzmu ljudi e, i prihvate ljudi koji nemaju pravo biti u drugoj zemlji. Sve se dakle temelje na međunarodnom pravu koje sve države moraju poštivati. Postoji tu još nešto što bismo željeli učiniti, a time, dovodim, time dolazim do pitanja bilateralnih sporazuma o readmisiji ili aranžmanima o readmisiji. Ti sporazumi, ti aranžmani moraju uzeti u obzir i pitanje temeljnih prava. Naime, mi vraćamo samo one ljude e, čija je osobna situacija vrlo pomno analizirana kada je riječ o pravima na azil. Mi provodimo sve nužne e, provjere i vodimo računa o tome. Ti sporazumi bi se trebali baviti načinima vraćanja. Ja se slažem s vama da postoji čitav niz pitanja koja treba dublje provjeriti, odnosno da treba provjeriti i osigurati da se ti ljudi vraćaju na dostojanstven način. I upravo je to bio cilj ovih sporazuma. Koliko god je to moguće, nama je draže imati sveobuhvatne sporazume, a to je apsolutno opcija koju preferiramo. Međutim, to nije uvijek moguće. Ono što bismo željeli učiniti jest to da kada to nije moguće, kada treća zemlja ne želi potpisati sporazum, barem da u tom slučaju imamo aranžman koji će biti neobvezujući instrument. To je dakle administrativni aranžman, ali administrativni aranžman nam omogućava da postavimo određeni broj uvjeta vezanih za organizaciju vraćanja Dakle, treba se osigurati bolje kapacit trebaju se osigurati bolji kapaciteti za vraćanje osoba u zemlju. Dakle, tu su raznorazni uvjeti, administrativni uvjeti, tehnički aspekti vraćanja ljudi. I sve bismo to trebali uzeti u obzir i kada govorimo o ovim sporazumima. On uh, the funding, I što se tiče fonda fonda AMI. Mislim da je to financiranje prilično uravnoteženo, ali dati ću riječ svojim kolegi koji će malo više o tome nešto reći. Zatim imamo 943 milijuna eura to je normalan iznos. E, puno veće iznose posvetili smo solidarnosti. E, dakle, tu je riječ o čak 5 milijardi eura e, i mi smatramo da je ta ravnoteža na ovaj način uspostavljena. On... Što se tiče uvjeta vraćanja u treće zemlje i sporazuma o tome, e, ti e, sporazumi e, se potpisuju ne sa zemljama tranzita nego zemljama podrijetla osim u slučaju Turske, ali svi ti sporazumi se, potpisuju uvijek sa zemljama podrijetla. A slažem se s vama da je to najbolji način da se ljudi vrate, jer će se vratiti barem u zemlju koju poznaju, a ne u zemlju tranzita. Što se tiče Afganistana, na mojem prethodnom radnom mjestu, kao što znate, ja sam se bavila humanitarnom pomoći. Dakle, ja sam potpuno svjesna situacije u Afganistanu. Mi imamo propise, imamo zakone i kada netko nema zakonsko pravo ostati u Europskoj uniji, mi ga moramo vratiti. Ali ono što mi moramo učiniti, a i to je i svrha ovih aranžmana i sporazuma, jest e, osigurati vraćanje ljudi u te zemlje ako je, ako je potrebno i uz financijsku pomoć, ali osigurati povratak e, na način da se da, da, da, da smo sigurni da će se zemlja vratiti u sigurnu zemlju. Mi smo svjesni da je Afganistan daleko od toga da bude zadovoljavajući zemlja po tim pitanjima i mi pokušavamo u tom smislu raditi i sa kolegama iz drugih službi, recimo iz mog prethodne glavne uprave. Mi smo davali jako puno potpore politici, razvojnoj politici tako da smo se bavili i dugoročnim razvojnim pitanjima ne bi li osobe dobile i humanitarnu pomoć i pomoć iz razvojne politike. Cilj je doći do dugoročnih rješenja. Naravno, ne možemo popraviti sve što ne valja u, u sporazumima o readmisiji. Jasno je da postoji jako puno ljudi koji odlaze iz svojih zemalja e, zato što tamo više ne mogu živjeti i da je takvim osobama potrebno više od sporazuma o readmisiji da bi se mogli vratiti u tu zemlju i ondje živjeti. Dakle, time ćemo se baviti podrobnije. Moja, moj odbor i komisija, mi ćemo raditi na pomnijem praćenju situacije u zemljama vraćanja, odnosno promatrat ćemo e, situaciju što se pak tiče Turske, je li vrijedno je li to bilo vrijedno? Mislim da ovdje također trebamo usvojiti e, širi, širu, širi, širi pogled, širu viziju. E, dakle, mi zapravo dajem, dajemo potporu 1,7 milijuna ljudi, financijsku potporu 1,7 milijuna ljudi koji se nalaze u Turskoj. Turska je naime domaćin 4 milijuna e, izbjeglica i upravo ti ljudi, zahvaljujući našoj potpori, mogu uživati u boljem tretmanu i profitirati od europskog proračuna, što im pak omogućava da ostanu u Turskoj dok god se situacija u Siriji ne smiri, ne poboljša. Mislim da i na to pitanje treba gledati šire. Kad je riječ o učinku tog instrumenta između Europske unije i Turske. Što se tiče novca koji smo Novac koji smo namijenili Turskoj bit će potrošen u Turskoj, a ne u Siriji. Dakle, nećemo pružiti bilo kakav novac za obnovu bilo gdje drugdje osim u Turskoj. Ja mislim da je to potpuno jasno. Što se tiče broja ljudi koji su se vratili, ne znam imamo li sustav nadzora za to. U svakom slučaju to je jako teško osigurati. Međutim, mi bilateralno možemo razgovarati o tome i detaljnije se dotaknuti e, tih pitanja i mogućeg razvoja e, te vrste kontrole. Što se pak tiče pakta o migracijama, Kao što sam rekla, mi radimo na novom paktu o migracijama i pristup koji želimo usvojiti je sveobuhvatan. Kako bismo osigurali bolje vraćanje onih koji nisu na zakonit način ušli u EU, uniju, mi moramo raditi na pravnim putovima. Dakle, govorili smo o, zakonitim migracijama, govorili smo o e, drugim vrstama humanitarne admisije. Dakle, to je nešto na čemu ćemo nastaviti raditi i e, što ćemo ugraditi u novi pakt. I napokon, htjela bih potvrditi da ćemo vas i u budućnosti informirati i uključivati vas e, u buduće pregovore kao što sam rekla, u ovom trenutku nemamo jako puno pregovore koji su u tijeku, ali cilj je nastaviti e, u tom smjeru i uvjeriti što veći broj zemalja da se uključi u takvu vrstu pregovora i naravno, kao što sam rekla, potreban nam jedan e, sveobuhvatan pristup koji će uključiti i druge instrumente koji mogu e, to osigurati. Hvala lijepo. Evo, mi doista sad već kasnimo, pa vas molim da budete brzi. Imamo još uvijek dvije točke za gospođu Parijat, zato što će nam ona predstaviti sporazum o, sa Republikom Bjelorusije, govorit će nešto i o pojednostavljenju izdavanja viza, a tu su i naši izvjestitelji koji će htjeti nešto reći, a i članovi odbora će se htjeti javiti. Zato vas molim da budete kratke. Samo dvije minute. Kao što je rekla gospođa Parijas, dakle, potpora putem fonda za migraciju. Dakle, mi imamo, čuli smo o kakvim se iznosima radi, već većina novca ide za integraciju, za azil. Mislim da je zapravo ova ravnoteža između tih iznosa koje ste spomenuli u potpunosti uravnotežena. Bilo je također postavljeno pitanje o Turskoj i e, liberalizacija vize je vezana za čitav niz e, kriterija koje treba ispuniti. Međutim, u ovom području nije bilo napretka. A, e, Evropska unija želi proces liberalizacije vize sa Turskom i članak 25a izmijenjenog zakonika o vizama omogućava restrikcije viza ako je to nužno ako je to nužno da biste um, uh, potekli uh, treću zemlju uh, na veći stupanj readmisija, međutim sve to treba uzeti u obzir i sveobuhvatne odnose sa trećom zemljom i mi ćemo se naravno time baviti. Naime, ono što mi gledamo su upravo općeniti širi odnosi sa zemljom, a a trenutačno je situacija takva kakva je. Što se tiče ljudskih prava, vrlo kratko, 25 sekundi. Kao što e, jako dobro znate, Monik je to objasnila, sporazumi o readmisiji nisu e, sporazumi o temeljnim pravima. E, Temeljna prava E, se moraju uzeti u obzir prije nego što se uopće donese odluka o vraćanju. Dakle, moraju se uzeti u obzir sva prava migranta, svi sudovi moraju i svi, sva nacionalna administracija, nacionalna nadležna tijela moraju uzeti u obzir poštivanje e, temeljnih prava, ljudskih prava migranta prije nego što se uopće donese odluka. Dakle, mislim da je jedan od prioriteta za budućnost e, povećati stopu readmisija, povećati stopu potpore za readmisiju, zatim povećati i osnažiti sustave nadzora i kontrole. Moramo osigurati da djeca i osobe koje se vraćaju u treću zemlju da budu uključeni u sustav nadzora i kontrole koji je pak dio naše razvojne politike i politika integracija. Hvala lijepo. Hvala predstavnicima iz DJ Home-a, hvala našoj kolegi, hvala gospođi Parijat ja vas sad molim da na koncizan način da se osvrnete na sljedeće dvije točke dnevnog reda prije nego što dademo riječ izvjestiteljima. Gospođo Parijat, evo, što je kraće moguće predstavite nam sporazum o readmisiji između Europske unije i Republike Bjelarus, to isto vrijedi i za pojednostavljenje izdavanja viza. Back to you, but make a summary, please, not the whole thing. Molim vas sažmite, evo, nemojte baš sve pročitati. Dakle, kratko. E, pregovori. E, pregovori o readmisiji i o izdavanju vize sa Republikom Bjelorus traju već pet godina, dakle neko vrijeme. Ali da skratim. Ti sporazumi su finalizirani u lipnju 2019. godine. Oni su akumulacija svih naših napora koje smo uložili u odnose sa Republikom Bjelarus i kao što znate Bjelarus je posljednja zemlja iz istočnog partnerstva za koju sporazumi o readmisiji i o pojednostavljenju izdavanja viza još uvijek nisu sklopljeni. Standardna je politika EU-a da sporazuma o pojednostavljenju izdavanja viza i sporazumi o readmisiji idu ruku pod ruku. Što se tiče sporazuma o readmisiji, Dakle, statistike tu e, pokazuju da već postoji jako dobra suradnja između Bjelarusa i država članica i novi sporazum koji je, potpisala, EU i Republika Bjelarus o e, readmisiji osoba koje neovlašteno borave sadržava neke standardne elemente koji se nalaze u drugim sporazumima o readmisiji koje je Europska unija potpisala sa drugim trećim zemljama. Dakle, tu su međunarodne obveze da se ponovno prihvaćaju vlastiti državljani te strani državljani e, kojima je oduzeto pravo ili oduzeto državljanstvo, zatim e, članovima, e, članovima obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo i tu je također obveza da se ponovno prihvate građani trećih zemalja ili apatridi, što će stupiti na snagu nakon dvije godine prijelaznog razdoblja. Tu su također i jasni postupci za, registraciju migranata te postupci za readmisiju te ubrzani postupci koji su kao koji su prisutni i u drugim sporazumima. Dakle, Također, taj sporazum se odredbe o operacijama tranzita. Te imamo zajednički odbor za redmisiju koja će nadzirati primjenu ovog sporazuma. Što se tiče sporazuma o izdavanju viza, o pojednostavljenju izdavanja viza, naravno da je cilj pojednostaviti izdavanje viza za kratki boravak bjeloruskih građana u Europskoj uniji, također evropske, građani Europske unije mogu u Bjelorusu, u Republici Bjelorus boraviti do 30 dana. E, pojednostavljenje viza može se podijeliti e, na dvije skupine. Dakle, e, jedna skupina predstavlja sve građane, a druga skupina predstavlja one građane koje traže vizu sa vrlo konkretnim ciljem putovanja, kao što su, na primjer, studenti, novinari, predstavnici nevlade nevladinih organizacija, civilnog društva i tako dalje. E, tu je također riječ o naknadama za vize, zatim one su smanjene na 35 eura i tu su skraćeni e, rokovi za konzulate za donošenje odluka, za donošenje odluke. E, predviđa se također pojednostavljeno izdavanje viza za veći broj ulazaka Zatim je riječ tu i o dokumentima koji su potrebni za izdavanje viza. U pravilu se radi samo jednom dokumentu, odnosno jednoj ispravi. E, I ovaj sporazum o, e, sporazum o izdavanju viza e, isključuje diplomatske putovnice, biometrijske diplomatske putovnice kao i lese pase za kratke za kratke boravke. 14. listopada i 19. prosinca Ovi su sporazumi potpisani. Povjerenica Johansson je u ime, u ime komisije potpisala, zatim Davor Božinović, ministar koji je potpisao sporazum u ime Republike Hrvatske, te, te osobe koje su ih potpisale sa strane Republike Bjelorus. Ja se nadam da će ovaj postupak vezan za ova dva sporazuma što brže proći kako bi ti sporazumi što je prije moguće stupili na snagu. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospođi Parijat. A sada ćemo dati riječ izvjestiteljima. Trebali bismo dati riječ i izvjestiteljima u Sijeni Pa evo to najprije dajem riječ gospodinu Vitanovu koji, će nam nešto, koji je izvjestitelj za sporazum o readmisiji. E, pokušat ću biti vrlo kratak, hvala predsjedniče. Već je dosta toga rečeno, tako da sada neću ukazivati na ključne elemente ovog sporazuma jer smo ih već čuli, želio bih samo nekoliko stvari naglasiti. Kao što znate, Republika Bjelorus je jedina zemlja istočnog partnerstva sa kojim Europska unija nema sporazum o readmisiji i taj sporazum koji je potpisan evo prije tek dva tjedna bit će prvi formalni sporazum između Europske unije i Bjelorusa o bilo kojoj temi. Ispravite me ako riješim, imali smo sporazum o partnerstvu i suradnji potpisan 1995. godine, ali zbog činjenice da Bjelorus eh, nije poštivao demokraciju i temeljna prava, eh, taj sporazum nikad nije bio ratificiran. U ovom kontekstu ja smatram da je potpisivanje sporazuma sa Bjelorusom vrlo važan znak i ja pozdravljam eh, to potpisivanje sporazuma i mislim da bismo trebali više surađivati sa zemljama istočnog partnerstva unatoč izazovima ili možda baš zbog tih izazova. Ako mi njima ne pružimo ruku, možda će im netko drugi pružiti ruku. Također bih želio naglasiti da je poštivanje ljudskih prava ključno kada je riječ o oblikovanju naših budućih odnosa sa Republikom Bjelorusu i u tom smislu imam pitanje za komisiju. Možete li reći kakvu su ulogu temeljna prava imala u pregovorima osobito uzimajući u obzir činjenicu da je Republika Bjelarus e, e, još uvijek, e, tj. da je jedina zemlja iz istočnog partnerstva koja još uvijek primjenjuje smrtnu kaznu. Također želim naglasiti da je jako važno da parlament nadzire primjenu ovog sporazuma i da bude uključen u skladu sa člankom 19. E, sporazuma. E, zajednički odbor za readmisiju se sastoji isključivo od predstavnika e, komisije, a tu su i stručnjaci država članica i tu treba napraviti dodatne aranžmane kako bi se osiguralo da i parlament bude uključen u to. Razmjena gledišta, E, koju smo danas organizirali je vrlo dobar početak, ali ja bih pozvao komisiju da revidira sastav zajedničkog odbora za readmisiju kada, kada se bude govorilo i kada se budu potpisivali budući sporazumi. Hvala lijepo. Popis e, izvjestitelja Osijen je jednak e, za oba izvješća. Dakle, prvo ćemo čuti gospodina Huka koji je izvjestitelj za pitanje viza. Hvala, ovo je važan predmet, gospodine predsjedniče. Bjelarus, naš istočni susjed, mora znatno poboljšati demokraciju i ljudska prava i izdavanje viza će pripomoći u tom napretku jer to znači uže povezivanje sa civilnim društvom i također će to potaknuti razvoj ljudskih prava. Gospodine predsjedniče, dobio sam važnu pomoć e, za ovaj predmet svog asistenta, gospodina Kožuka, kako je stručnjak za Belarus. I kao što je komisija spomenula, ovo je bio predmet dugotrajnih pregovora, o tome se razgovaralo 2010. godine, a pregovori su započeti 2014. godine, dakle prije više od pet godina. Imamo također i briefinge gospođe Kosta iz tajništva i moramo reći da u okviru novog sustava e, treba podnijeti zahtjev 10 dana unaprijed, e, namjerit će se naknada za e, od 30 eura i uvodi se također pojednostavljen sustav izdavanja i podnošenja zahtjeva. No, vize neće izdavati Europska unija kao tako, nego ih izdaju zemlje članice i to pretpostavlja postojanje zajedničkog okvira između zemalja članica. Naravno, cijeli proces se može obustaviti u slučaju pojave dvojbi u vezi sa poštivanjem ljudskih prava, no kao što smo rekli, to bi trebalo poboljšati civilno društvo i ljudska prava. Prošloga tjedna su se sastali izvjestitelji u Sijeni i šest od sedam klubova zastupnika je naznačilo da će podržati ovaj nacrt izvješća. Podnijet ćemo ga odboru u Ožujku i onda cijelom domu na plenarnoj u Strasburu u Ožujku. Žao mi je što ja neću biti tamo zbog Brexita, jer više neću biti zastupnik u ovom parlamentu, tako da će moj klub predložiti novog izvjestitelja, no pratit ću događaje na televiziji. Nadam se da ćete usvojiti ovo izvješće i doista me je bila velika čast i raditi na ovom predmetu i biti članom ovog odbora. Hvala gospodine Huk. A sada izvjestitelji u Sjeni imaju mogućnost izjeti svoje mišljenje o oba predmeta. Dakle, idemo redom. Gospodin Blaga je izvjestitelj u sjeni za pučanen i ima odmah riječ. Hvala gospodine predsjedniče, ja govorim u ime gospodina Blaga. Dakle, vi niste gospodin Blaga, vi ste gospodin Bogdan. Jer imate pred sobom obje kartice, tako da nisam bio siguran koja je vaša. Dakle, vi ste gospodin Bogdan. E, da. Nastavit ću na rumunjskom. Hvala. Hvala gospodinu Vitanovu na njegovom izvješću. Pučani podržavaju sporazum između Europske unije i Bjelarusa o readmisiji osoba je neovlašeno borave na teritoriju Europske unije. Broj povrataka koje su zatražile zemlje članice pokazuje pozitivan trend unatoč nepostojanju radmisijskog sporazuma. 89% postupaka je uspješno dovršeno i očekujemo da će se ovaj postotak povećati jednom kada sporazum stupi na snagu. Želim također zahvaliti gospodinu Huku na njegovom izlaganju. Pučani se slažu sa predloženim tekstom sporazuma između Europske unije i Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza. Ako pogledamo stopu odbijenica za vize građanima Bjelarusa 2018. godine, riječ je e, samo o 0,3% za razliku od 9,6% što je prosjek razumijemo dvojbe u vezi sa stanjem ljudskih prava u Bjelarusu, ali ne smijemo zaboraviti da postoje istočne europske zemlje koje su sada europske članice, su proživjele slične situacije 90. godina, a sada su uspješne demokracije i to zahvaljujući otvorenosti koju je tada pokazala Europska unija prema njima. Kada se situacija pogoršala u belarusu Europska unija bi u svakom trenutku mogla suspendirati sporazum o kojem danas razgovaramo, ali nadamo se da neće doći do toga. Hvala lijepa. Hvala ime zelenih, gospođa Strik. Evo, samo kratko. Već sam postavila ovo pitanje općenito, no ako pogledam e, sporazum o readmisiji sa Bjelarusom e, i tu želim e, srdačno zahvaliti gospodinu Vitanovu na izvrsnoj suradnji. Dakle, ovaj readmisijski sporazum kao takav ne obvezuje zemlje članice da odmah te osobe vrate u zemlju porijekla i nema takvog zaštitnog mehanizma, niti nema odredbe prema kojoj se mora dati prednost formalnim sporazumima, mogu se i dalje neformalnim sporazumima. I tu imamo također i ubrzani postupak zbog čega e, se još e, uvijek postavlja pitanje o zaštitnim mehanizmima. I imam još e, pitanje, dakle, budući da je mandat utvrdilo samo vijeće, to je predviđeno naravno i ugovorima, no htjela bih zamoliti komisiju da nas uključi u e, razredu mandata kako bismo bili u tome od početka. I kao što je rečeno, ljudska prava nisu ovdje u pitanju jer već postoji postupak za dodjeljivanje azila. Podsjećam da ovi sporazumi o probnovnom e, prihvatu i neformalna partnerstva imaju za cilj sprječavanje ilegalne imigracije e, kako bi se ojačale kontrole na granicama i zato tražimo da se bolje razmotre implikacije ovakve suradnje po ljudska prava. Ne vidim gospodina Van koji je izvjestitelj sjene za ide. Želi li uzeti netko riječ u ime ideja, a ako nema nikoga iz ideja, onda ćemo dati riječ gospođi Višnjevskoj koja govori u ime ECR-a. Hvala, gospodine predsjedniče. Uvaženi kolege, ECR podržava sporazume o ponovnom prihvatu i sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza. To smatramo pozitivnom političkom porukom koja pokazuje europsku spremnost za produbljenje gospodarskih, kulturoških veza sa Bjelarusom i također e, za uspostavu boljih međuljudskih odnosa. Na kraju želim e, zahvaliti kolegama Huku i Vitanova na njihovoj suradnji. Hvala. U ime gua gospođa Rego ima riječ, ali nema je ovdje, čini mi se. Možda netko drugi iz Goja želi uzeti riječ? Ne. U redu. Gospodin Brajer je ovdje i on je izvjestitelj za drugi predmet, odnosno izdavanje viza. Želite li vi nešto reći? Uh, um, Hvala, gospodine predsjedniče. Kao što su kolege prije mene rekli, Belarus je diktatura i to je jedina europska zemlja u kojoj još uvijek postoji smrtna kazna koja se izvršava hicem u glavu. Ne znam jeste li to znali. Izvjestitelj un je prošle godine rekao da stanje ljudskih e, prava je e, stabilno, ali zemlja je dalje vrlo siromašna bez značajnih poboljšanja i to izaziva velike zabrinutosti s obzirom naročito na e, nametanje ograničenja slobode medija i slobode govora, čime se naravno zastrašuju oni koji kritički razmišljaju i prema Human Rights Watch u Bjelarus i dalje e, vrši pritisak na aktiviste civilnog društva i na medije. Vlasti e, zabranjuju pristup novinarima i novinari su izloženi arbitrarnim e, progonima i uhićenjima. To je vrlo zabrinjavajuće. No, Unatoč tome, nadam se da će ovaj sporazum e, o pojednostavljanju izdavanja viza olakšati razmjenu i pripomoći otvaranju te zemlje i njezinoj preobrazbi da će to podržati rad aktivista za ljudska prava. Iz navedenih razloga mi se nećemo protiviti pojednostavljenju izdavanja viza, ali želimo posjetiti Bjelarus na to da je potrebno poštovati temeljna i ljudska prava i načela demokracije. Hvala. Čuli smo izvjestitelje u sjeni i kao što vidite, gospođo Parija, e, većina kolega naglašava da govorimo o, zloglasnom belaruskom režimu. To je očito i da smo zabrinuti zbog tamošnje situacije, nema demokracije, ljudskih prava, poštivanja vladavine prava u Belarusu ni u kojoj mjeri. Predsjednik Lukašenko je na vlasti još od vremena SSSR-a. Tako da je to vrlo uznemirujuća situacija. Naravno, ponovni prihvat e, i povratak su važni, ali ipak treba imati u vidu da govorimo o Belarusu. Evo, koliko vidim, gospodin Huki i gospodin Vitanov su e, izvjestitelji u sjeni u uzajamnim predmetima. mislim da bi mogli nešto e, reći nakon što su čuli mišljenja izvjestitelja u sjeni. E, prvi gospodin Vitanov. Hvala. Ja ću govoriti u svojstvu izvjestitelja u sjeni za ovaj drugi predmet, podnestavljenje izdavanja viza i podsjećam da vijeće smatra da oba sporazuma trebaju ići ruku pod ruku, to je važno znati. I prema statističkim podacima komisije, kao što je spomenuto, Bjelarus je zemlja E, koja ima najveći broj šengenskih viza po glavi stanovnika, ima jednu od najnižih stopa e, odbijenica i od drugog veljače naknada e, za šengenske vizu će se povećati sa 60 do 80 eura zbog novog zakona kao o vizama, no našim sporazumom je predviđena daleka niža cijena, to je 35 eura i to je jedan od razloga zbog kojih radimo s kolegama na zajedničkom napredovanju na oba predmeta jer će proteći mnogo vremena do stupanja na snagu sporazuma, a i s time e, će se dugo naplaćivati i ove nove cijene viza. Pozdravljam ocjenu gospodina Huka u nacrtu izvješća da je važno pojačati međuljudske odnose što je važan preduvjet za razvoj i drugih kulturnih, političkih, gospodarskih i društvenih veza. Hvala. Gospodine Huk. Slažem se s kolegom da je jedino ispravno i važno zajednički napretovati na oba predmeta jer to omogućuje dvosmjerni promet. Dakle, na taj način ljudi mogu legalno posjećivati Belarus, odnosno Europsku uniju, a time ćemo olakšati i readmisiju ako dođe do nekih poteškoća. I važno je zadržati otvoren promet u oba smjera, a to znači da ćemo zaštititi na taj način i um, europljane koji posjećuju Belarus, dakle oni će to moći legalno učiniti i e, ako postoje takvi preduvjeti naravno za to i onda će im se moći pružiti i zaštita. To znači da e, trebamo ostvariti značajan napredak na oba predmeta. Hvala. Gospođo Parijat, izvolite, evo, završene komentare. Dosta kasnimo, još moramo odraditi jednu značajnu točku o e-dokazima. Dakle, gospođo Parija, ako možete dati jedan sažet komentar na napomene izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Hvala. Naravno, postoje legitimne dvojbe u vezi sa pitanjem poštivanja ljudskih prava i s time u vezi ću samo reći da naravno provedba sporazuma o ponovnom prihvatu neće prejudicirati prava i obveze Belarusa sukladno međunarodnom e, pravu, naročito načelo nereformana. Također, e, sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza u svojem e, uvodnom dijelu sadrži odredbu prema kojoj je obje strane moraju se obvezati na poštivanje ljudskih prava i demokratskih načela, a treba napomenuti da ni u jednom drugom takvom sporazumu koje je Europska unija zaključila nema takvog teksta. Dakle, htjeli smo osigurati bolju zaštitu ljudskih prava ovim sporazumom i to je ono što sam htjela nadodati na ono što sam prije rekla. To the point to proceed point. Evo sada možemo e, sa malim kašnjenjem prijeći na sljedeću točku, a nakon rasprave o e-dokazima moramo odraditi još i točku o tržištu drogama. E, hvala gospođi Parija na njezinom e, novom e, mjestu u komisiji. Sigurno ćemo dalje na surađivati i vidjet ćemo se češće. Dakle, idemo dalje, kao što sam rekao. Malo kasnimo. moramo još obraditi vrlo osjetljiv predmet koji smo naslijedili iz prethodnog saziva, a to znači da moramo sada nadoknaditi izgubljeno vrijeme Molim za malo tišine. That is the most relevant file, legislative file of us concerning judicial cooperation in criminal... Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima nalozi za dostavu i očuvanje dokaza u elektroničkim e, pitanjima, dakle takozvani e-dokazi i e, izvjestiteljica je gospođa Sipel. Imamo ovdje prijedlog direktive za usklađene propise i za postavljanje pravnih zastupnika za prikupljanje e-dokaza u kaznenim stvarima. Imamo dva predmeta, dakle uredba o e-dokazima i direktiva za imenovanje pravnih zastupnika. Za E, dosavu je dokaza u sudskim postupcima, u kaznenim stvarima. E, evo, čućemo izvjestiteljicu, gospođu Sipal. Hvala gospodine predsjedniče i srdačno zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni koji su pozorno pratili rad na ovom predmetu i želim zahvaliti i ostalim zastupnicama koji su pridonijeli svojim amandmanima. Evo da se samo prisjetimo, do kraja studenoga smo zaprimili 841 amandman na prijedlog uredbe i još 26 amandmana na prijedlog direktive, a u siječnju smo e, dovršili rad na prijevodu na sve jezike. Eko, ako sagledamo broj amandmana, broj kolega koji su radili na amandmanima i sadržaje, mislim da proizlaze dvije jasne stvari, odnosno da postoji u svim klubovima zastupnika veliko zanimanje za ovaj predmet, ali što je još važnije, mislim da postoji velika većina koja se zalaže za to da se uspostavi bolja ravnoteža između težnji e, zaštite zakona i zaštite e, temeljnih prava, odnosno drugim riječima velika većina klubova i kolega ne podržava prijedlog komisije kao takav, kojim se namjerava uspostaviti mehanizam koji će omogućiti vlastima jedne zemlje članice da izravno zatraže e, otkrivanje i očuvanje svih oblika dokaza za potrebe postupka u jednoj drugoj zemlji članici bez dodatnih informacija koje će se pružiti zemlji gdje se nalazi pružatelj usluga niti dodatnih podataka o osobama koje su uključene u postupak, niti omogućavanje istima da pregovore postupku. Dakle, mi tražimo zdražnje uključivanje zemlje članice gdje je nastanjen ili zastupljen pružatelj usluga i osim toga, drugi kolege su tražili i uključenje države u kojoj e, zainteresirana osoba stalno boravi, odnosno ima prebivalište ako je tako poznato. I osim toga, prema samoj komisiji, to bi bilo samo potrebno u vrlo malom broju slučajeva. No, općenito, komisija se temelji u svojem prijedlogu na članak 22 koji govori o uzajamnom e, povjerenju, a svakako smatramo da je to kamen temeljac suradnje u Europi, ali to se ne smije nametati od ozgo, niti se E, smije to smatrati slijepim povjerenjem. Govorim samo o uobičajenim sumnjivcima, e, ne samo o članku sedmom, nego o svim e, zemljama članicama, a koliko čujem, čak i SAD je pokazao određenu zabrinutost u vezi sa povjerenjem koje pokazujemo prema određenim zemljama članicama. Osim toga, članak 82.1 govori o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima, ali prijedlog komisije želi uspostaviti novo tumačenje kao što sam rekla, dakle, eh, vlasti u jednoj zemlji članici prema eh, privatnim subjektima u drugoj zemlji članici. No, e, moramo imati na umu da e, prošlogodišnji rad e, na usklađivanju pravosudnih sustava ipak nije da donio rezultate. Imamo različite pravosudne sustave, različite sustave sankcija, policijske sustave i također drugčije odredbe o prihvatljivosti dokaza, o prijenosu podataka i tako dalje. Također ne podržavam e, prebacivanje odgovornosti koje tradicionalno pripadaju državi na privatna poduzeća. Dakle, u nacrtu izvješća predlažem uvođenje sustava upozoravanja, odnosno izvješćivanja, odnosno zemlje članice moraju e, imati pravo odbiti prihvaćanje i izvršavanje naloga na vlastitom teritoriju e, na specifičnim i ograničenim temeljima. Jedino je logično da E, tijela za zaštitu zakona žele biti upoznata sa novim kretanjima u e, kriminalu, bilo na svojem teritoriju ili u susjednoj zemlji. I e, ako pogledam ove amandmane, drago mi je što mnogi kolege dijele moje mišljenje, no istina je kada govorimo o tome kako osmisliti takvo izvješćivanje i kako uspostaviti ravnotežu između težnje provedbe zakona i e, zaštite temeljnih prava. Imamo tu različita mišljenja i ovaj mehanizam izvješćivanja i različita gledišta su odražena u različitim amandmanima koji se tiču zaštite podataka, Eh, zaštitnih mehanizama u postupku, eh, trajanja postupka i tako dalje. I imamo također i otvorena pitanja koja se eh, tiču ovjeravanja od strane određenog tijela i također kanala za prijenos podataka. Evo, to su još otvorena pitanja. Ovdje ću stati i sada ću dati priliku izvjestiteljima osjedni da iznesu svoje prijedloge i amandmane. Thank you, Madam Sipel, for the presentation of... Hvala na ovom izlaganju i to je vrlo e, složeni, teški dosje. Vi ste dobro složili razlike koje postoje u stajalištu Europskog parlamenta u odnosu na stajalište vijeća i e, zbog toga i ima toliko puno amandmana. E, evo, daćemo sada riječ izvjestiteljima u sjeni, pa da nam oni kažu postoje li neki manevarski prostor koji bi nam mogao e, pomoći da e, to prebrodimo. Za početak gospodin Lenart u ime kluba Pučana. Hvala. Naš izvjestitelj je Nuno Melo. Nažalost, on danas nije mogao doći na ovaj sastanak, pa me zamolio da vam izlažim e, njegovo stajalište. On je uložio 97 amandmana i kao što smo i rekli, trebamo dakle dati jedan e, no, dobru ravnotežu s jedne strane da oni koji ulažu predstavke imaju svoje prava, a s druge strane pružatelji usluga moraju imati odgovarajuća pravna jamstva. Evo što je gospodin e, Melo htio reći, postoji jedan e, prag kojim bi se trebao sniziti sa dvije na tri godine. U Francuskoj su recimo je to kažnjivo sa dvije godine, a elektronski dokazi su tu kod određenih e, vrsta prekršaja. Dakle, e, taj e, je razdoblje vrlo važno zbog proporcionalnosti i jamčenja prava. Prema prijedlogu trebalo bi se raditi o pet godina, ali to bi isključilo mnoge E, mnoge značajne e, situacije, recimo ako je neko dio udruženog zločinačkog potvata primjerice u Belgiji. I uglavnom to bi dovelo do rizika nekažnjivosti za mnoga teška kaznena dijela. E, također postoje podaci vezani za transakcije kada vlasti imaju dokaz da ta osoba koja se sumnjiči e, nema boravište u određenoj državi članice. Dakle, može uložiti prigovor oko 10 dana, a odgovarajuće vlasti koje se tome trebaju obavijestiti. E, također tada mogu reagirati. Što se obavijesti tiče, one vlasti koji provod, dakle provodbene vlasti moraju e, analizirati mogućnosti prigovora. Izvjestelj ima malo drugačije stajalište koji traže e, da e, ta država mora reagirati u svakom predmetu za svaki nalog. Kao rezultat toga gospodin Melo pribojava se da će postupak postati puno složeniji nego što sada postoji, e, dok su rokovi e, itekako e, smanjeni kad se radi o nalogu za izdavanje ovih, odnosno informiranje vlasti i e, tu bi se mogao javiti problem, naročito odnosu na Irsku. Isto tako, e, par e, rokova 8 sati za hitne slučajeve koji su razlika između 6 sati koje traže komisija i 25 sati koje predlaže izvjestiteljica. I u ime gospodina Mela mogu prenijeti da se nada kompromisnim amandmanima i e, da će e, se <clears throat> razmotriti e, svo pitanje vezane za podatke i to na način kako predlažu pučani, ali rekao je da je ono što je najvažnije da svi imamo isti cilj, a to je da se borimo e, protiv kaznenih dijela, a istovremeno tražimo poštivanje temeljnih prava. Dakle, e, da, postoji, kao što ste vi rekli predsjedavajući, manevarski prostor, ali moramo početi manevrirati. Sada je gospodin Kern u ime kluba Hvala i zahvaljujem iscijeljici Cipol na njezinom poslu. Zahvaljujem kolegama i izvjestiteljima u Sjeni kao i svi drugi kolege koji su uložili puno amandmana jer tu imamo puno posla. Mislim da je ovaj instrument zaista jako proeuropski i da se u osnovi radi o povjerenju. U kolikoj mjeri imamo povjerenje u vlasti drugih država članica da poštuju pravnu državu i da poštuju temeljna prava. A što je s jedinstvenim tržištem i jesmo li spremni prihvatiti posljedice stvaranja jedinstvenog tržišta? I e, slažem se s izvjestiteljicom sa jedne strane, a s druge strane da E, sa pučanima da ne smijemo smanjiti e, određene aspekte e, na tržištu. I slažem se sa socijalistima također da trebamo vrlo velike zaštitne mehanizme, a slažem se i sa zelenima i sa GUE da postojeći mehanizmi nisu dovoljno dobri E, danas sve zaštite. Dakle, trebamo i dobar zaštitni mehanizam i učinkoviti e, instrument. I e, mislim da treba mm, napraviti ravnotežu proevropskih klubova koji kažu je li cilj svega ovoga da mm, se napravi zaštitu, je prekogranični aspekt samo vezan za lokaciju e, servera. I ako se ograničimo primjenu na de facto domaće predmete i e, da imamo podatke vezane za identificiranje e, osobe, a isto tako da to povežemo za s člankom sedmim i da zajamčimo e, prava profesionalaca kao što su novinari, da tu možemo uspostaviti dobru ravnotežu. Komisija smatra da će 90% predmeta biti pokriveni novom uredbom. Osim toga, uvjeren sam da moramo uspostaviti informatičku infrastrukturu koja će omogućiti da komuniciramo između pružatelja usluga i nadležnih vlasti i mislim da moramo imati sigurne kanale za to i e, kanale kojima ćemo biti sigurni tko je podnio zahtjev i e, vjerujem da ako to uspostavimo da ćemo imati veliku većinu u ovom parlamentu u odnosu na vijeće i predviđam teške rasprave na trijalogu i moramo stvoriti veliku većinu u okviru našeg parlamenta i zaista sam spreman raditi da tome da to postignemo. Hvala. Sada gospodin Lagedinski u ime zelenih. Hvala lijepa, zahvaljujem i izvjestitelju na vrlo izvjestiteljici na vrlo predanom radu. E, ovo je ogroman dosje i e, moramo puno toga napraviti i e, gospođa Cipel zaista to izvrsno radi. U osnovi podržavamo glavne crte e, i e, smjer u kojem idu njezinu prijedlozi, a naročito to da se uključke odredbe o pravnim zastupnicima u samu uredbu. O tome se slažemo. Također podržavamo i opći smjer kojim to ide, međutim potrebno nam je e, više jasnoće i pravne izvjesnosti i za dionike i za vlasti što se tiče definicija samih postupaka. Činjenica jest da imamo različite kategorije podataka koje su uspostavljene e, s kategorije pretplatnika dakle, i e, promet podataka, to je jedno. Međutim, e, s druge strane, nije dovoljno jasna situacija prometa elektroničkih podataka na koji se sve ovo isključivo svodi. To bismo morali izmijeniti. Također definicija izvršne države. Mi predlažemo da se uvede svojevrsna kaskada kako bi se e, pojasnila postupak. Najprije moramo vidjeti e, gdje se e, pohranjuje informacija jer na tom mjestu se ona i obrađuje a nakon toga gledamo gdje je glavni poslov, mjesto poslovnog nastana poduzeća. Ako to nije ista država članica, onda gledamo gdje su i drugdje ima poslovni nastan to poduzeće, uglavnom u e, državama članicama, a tek se u zadnjem istanci e, obraćamo pravnom E, pravnom zastupniku. To potječa i na e, e, podnesaka Mikusa Kurije podnesen u SAD-u u predmetu Microsoft. Također želim obavijestiti vlasti i one koje donose odluku vezano za prekogranične aspekte. A izvršna nadležno tijelo bi moralo moći intervenirati kroz određene vrijeme. Mi znamo kako nadležna tijela djeluje i, i znamo koliko su prednatrpane na naša sudska vlast. U mnogim slučajevima oni neće biti niti u stanju, niti htjeti dati obavijest u tom vremenskom roku. E, prema tome, moramo ta ograničenja, ako ih stavimo samo na one zemlje iz članka sedam, onda je to isključivanje drugih zemalja i to je preveliki prag. A prošli tjedan smo to čuli u Zagrebu na neformalnom sastanku ministara pravosuđa. Jer e, prag se ne može svesti samo na dvije države gdje imamo postupak sukladan članku sedam. Prema tome moramo osigurati temeljna prava. Ako neke vlasti odluče ne intervenirati, potrebna nam je odluka izvršnih vlasti i to eksplicite. A isto tako moramo dati zaštitu novinarima i profesionalcima i informantima tako što ćemo sve to analizirati. Predlažemo da se izbjegne brisanje materijala koji bi se mogao koristiti kao oslobađajući element od strane poduzeća, a internetske tvrtke i platforme ne bi trebale biti prva linija obrane. E, to jest tako ako govorimo i s poduzećima i s, njih, i s advokatima i s njihovim klijentima, ali e, njihovo bi pravo moralo moći biti da e, kažu da je neki zahtjev zloporaba i u tom slučaju da traže više informacija prije nego što donesu konačnu odluku ili pak da se obrate izvršnom tijelu. Što se tiče neizvršavanja naloga, tu bismo mogli e, uvesti i više elemenata iz europskog istražnog naloga i ono što zaista mislimo da je bitno. Kad se radi o elektroničkim dokazima, mislimo da je to posebna inačica europskog istražnog naloga na koji bi se dakle trebalo pozvati i u konačnici on bi se trebao uključiti u okvire IAO. I za kraj, nešto što je vrlo e, važno, iako ne presudno, e, mislimo da kritična infrastruktura treba biti e, prihvatljiv dokaz. A iz razgovora sa, odnosno presudama Europskog suda za ljudska prava, što ako postoje razlike o prihvatljivosti dokaza u jednoj E, i drugoj zemlji. Recimo, dokazi se pričaju u jednoj zemlji, ali ne u drugoj, ali ti dokazi su već podastrti u drugoj zemlji. Dakle, to je nešto što također moramo razmotriti. Imamo dakle postupak sukladan članku 7. ne postoji manjak povjerenja među pravosudnim sustavima pojedinih država. Ali sada smo u trenutku kada znamo da nedostaje e, povjerenje, e, međutim moramo jako paziti što radimo u tom slučaju u ovom času i nije slučajno da do nekih kaznenih dijela dolazi u nekim državama. Pogledajmo nakladni zavod Axel Springer koji je u Slovačkoj i to je jedina e, nakladna tvrtka koja još posluje u Slovačkoj. A gdje oni pohranjuju svoje podatke? Ne u Slovačkoj, već u inozemstvu i to nije slučajno. Prema tome razmislimo dobro prije nego li što nastavimo raditi u tom smislu. A sada klub zastupnika ide. Hvala lijepa. Za početak e, moram reći da radimo na ovom dosjeu koji je vrlo stručan i vrlo složen, ali može imati ogromne posljedice e, za e, kazneni progon nekih kaznenih dijela i borbe protiv kriminala. Tekst e, izvjestiteljice u velikoj mjeri mijenja prijedlog Europske komisije koji je možda bolje uravnotežen e, i e, naročito kad se radi o različitim kategorijama podataka. Iz tog razloga uložila sam 16 amandmana. Treba recimo promijeniti termine za čuvanje podataka. Isto tako tražim da se unesu odredbe kojima bi se više trebalo unijeti u obzir različitosti i fragmentiranost sudskog sustava. Kolega iz Pučana je ponovio određene elemente koje neću ponavljati, ali e, što se tiče tijela za e, obavještavanje, e, mislim da što se tiče E, rokova e, da e, trebamo jako dobro gledati kakav ćemo rok odrediti kako bismo omogućili brzu razmjenu podataka i istovremeno poštivanje prava ljudi. Što se tiče temeljnih prava, one se odnose na mnoge stvari u ovom dosjeu i moramo imati dakle jedinstvenu poziciju o tome. E, isto tako smatram da je e, što se tiče sankcija da je bolje i prijedlog komisije one od tri godine, a ne pet godina. Jer mislim da bi e, velik broj država izašao iz područja primjene u mnogim državama, dakle mnoga kaznena djela koja su digitalne prirodne ne, primjerice u Italiji praćenje stalking e, e, ima četverogodišnju period što bi u ovom slučaju bio isključen. I e, Mislim da postupci uvijek moraju biti brzi i učinkoviti i moraju zajamčiti prava svih, a naročito onih koji su prvenstveno zainteresirani, ali ne, moramo izbjeći prekomjerne aspekte koje su mnogi predložili u svojim amandmanima. Što se tiče prava pojedinca, to bi uvelike izmijenilo mnoge stvari vezane za različite naloge koje bismo trebali izvjeći. I, e, dakle, e, sada ne vidim nikoga iz ECR-a, gospođa Ernst i ime GUE. Pa mislim da nije zapravo toliko o tome da brzo vrnesemo podatke i budemo što učinkovitiji, kao što je rekla prethodnica, nego kao što je rekao kolega iz Renjua, riječ je o pitanju povjerenja u ovoj raspravi. Koliko smo sigurni da kod prijenosa podataka, naročito eh, drugim eh, zemljama članicama, da će se očuvati temeljna prava osoba i sigurnost podataka. Dakle, nije riječ samo o zemljama iz članka sedmog. Dakle, trebamo e, razmotriti također e, i, e, e, i kasne postupke i također postupke iz članka sedmog, vidjeti koliko se pridržavaju propisa prije nego što primijenimo ovaj instrument. Ja bih u osnovi rekla da sam skeptična kada je riječ o cijelom konstruktu, o cijelom instrumentu, ali ako ćemo ga primjenjivati i vidim da u tom smjeru idu kompromisi, onda mislim da trebamo razmotriti ovo pitanje temeljnih prava. Neću ponavljati sada sve e, što su rekli kolege iz rijua iz Zelenih i što je rekla izvjestiteljica, nego želim ukazati na to da e, bismo trebali primijeniti jedan e, trostruki scenarij, dakle ukratko Možemo preuzeti amandmane koji se tiču i naloga za čuvanje podataka, dakle Treba to poslati pružatelju usluga i e, također trebaju postojati ograničenje mogućnosti e, slanja takvih zahtjeva, ali vlasti za provedbu zakona, dakle policijske snage mogu uvijek e, se pozvati na obrazloženje za odbijanje takvih e, naloga. Također, kada je riječ o e, pružatelju podataka, možemo razlikovati između e, podataka o pretplaticima i podataka o korisnicima. Dakle, kada je riječ o subscriber data, dakle podacima o E, pretplatnicima takve podatke treba poslati e, snagama policije i kao što stoji u izvješću također e, i izvršno tijelo treba donijeti odluku i ako ne donese odluku u određenom roku onda pružatelji usluga trebaju moći proslijediti takve podatke. Velika razlika između traffic i content data jest da traffic data se treba slati samo nadležnim vlastima. I ovakvim lučenjem e, ta dva pojma želimo omogućiti i veće zaštite. Također, e, odgovarajuće vlasti moraju e, imati priliku e, razmotriti i nalog i odbiti ga na temelju zaštite temeljnih podataka. Evo, e, ja bih e, rekla da ovdje prepoznajem veliki broj rizika i također još jedna napomena koja se tiče trećih zemalja, odnosno sukoba sa pravom trećih zemalja i tu bismo trebali pokloniti veću pažnju tome Također smo e, pokušali pojačati e, pozivanje e, na razne obveze trećih zemalja i To se također tiče, to sam htjela dodati, i suradnje u cloud tehnologiji između SAD-a i Europske unije. Dakle, treba učiniti još više u tom smislu, za razliku od onoga što su najavili Pučani i ECR. E, i o tome ćemo razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Predlažem da sada saslušamo komisiju. Kratki komentar ukoliko komisija to želi. Mislim da je ovo dosta važno. Da je važno da vidimo kako nam komisija može pomoći da riješimo ova zamršena pitanja. Gospođa Fueta ima riječ. Hvala lijepo e, predsjedniče. Što se tiče komisije, mi cijenimo napore parlamenta eh, da ovaj fail dovede u, red i mislim da moramo u konačnici imati dobro rješenje. Htjela bih eh, naglasiti nekoliko stvari, pet, šest stvari. Prije svega, Želim podsjetiti da u većini slučajeva e, u kojima e, se bavimo e-dokazima i kada se dokaz traži od e, tijela za provedbu zakonu i dakle podaci koji se traže se nalaze u 94% država u zemlji izdavanja i ti se, po, i ti se slučajevi, ti predmeti se mogu smatrati nacionalnim predmetima. to su različite situacije u odnosu na one slučajeve i na one predmete gdje imamo pretres kuće koji se, pretres doma koji se obavlja u drugoj državi članici i kada je nužno imati i europski i suradnju i elektronički dokazi o kojima ovdje ovdje govorimo, na njih se primjenjuju drugi zakoni, druga pravila i druga logika zato e, jer ovdje imamo jedinstveno tržište. Dakle, to nije isto kao tradicionalne istražne mjere. Drugo, što se tiče rasprave o notifikaciji i, um, i kada je riječ o arhitekturi sustava, i kad je riječ o arhitekturi sustava koja pruža pristup e-dokazu, tu želim podsjetiti da svako rješenje kojem težimo trebao bi poboljšati pristup elektroničkim dokazima, a ne učiniti taj pristup kompliciranijim. Zato treba imati na umu da bismo trebali tražiti, da ne bismo trebali tražiti rješenja koja su složenija, koja traže dodatne provjere u odnosu na ono što imamo sada, što imamo u Europskom istražnom nalogu. I u tom kontekstu pozdravljamo da niti jedan amandman parlamenta nije doveo u pitanje rokove koje je predložila komisija, što se tiče ovih uobičajenih slučajeva. Tu se traži rok od 10 dana i jako mi je drago da se slažete sa mnom kako sustav koji uspostavljamo mora biti funkcionalan unutar deset dana. Onda tu su bili različiti amandmani koji su pokušavali ograničiti područje primjene. tu je bilo riječ o transakcijskim podacima, a, zatim se neke situacije žele isključiti iz područja primjene instrumenta i moramo biti oprezni i ne smanjiti područje primjene previše ako želimo imati instrument koji ima dodanu vrijednost i ako želimo poboljšati situaciju. Svako ograničenje područja primjene znači da bi e, istrage mogle postati e, otežane i mogle bi e, dovesti do nekakvih neželjenih rješenja. E sada, što se tiče kategorije podataka, tu bismo željeli naglasiti koliko je važno iz aspekta prakse sačuvati sačuvati e, mogućnosti, e, lakše mogućnosti dobivanja podataka koji omogućavaju identificiranje tih aspekata. I to je jako važno i to je e, prvi, korak u svakoj istrazi. Ako to postane previše komplicirano, istraga će u začetku, u se zaustaviti. A tu komisija predlaže takozvane access data. I posljednja stvar, ali ne manje važna, ovo sada nije političko pitanje, već je pravno pitanje. E, mi smo za direktivu predložili dva instrumenta u zasebnim direktivama iz pravnih razloga, zbog e, argumenata koji su povezani s pravnim temeljom. Dakle, riješiti se direktive i sve to uključiti u uredbu bi, prema našem mišljenju, dovelo do složenih pravnih pitanja. Prošle godine radili smo na Europskom digitalnom sustavu razmjene kako bismo omogućili prijenos europskih istražnih naloga i dokaza i nadamo se da ćemo imati priliku parlamentu uskoro prikazati odnosno izložiti e, posao koji smo do sad obavili. U svakom slučaju tu smo na raspolaganju za rad sa suzakonodavcem kako bismo zajednički došli do kompromisa vezano za ovaj važni dosje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospođa Sipel ima riječ, završnu riječ vezanu za ovu temu. Hvala predsjedniče. Prije svega, e, doista bih željela kada bih nam e, komisija nešto rekla vezano za sigurne kanale. Mislim da je to jako važno kako bi ovo zakonodavstvo i ovi propisi funkcionirali u u praksi. Ali želim nešto reći o e, argumentima naših izvjestitelja u sjenu. Slušajući dakle amandmane i argumente, postoje potpuno jasno da je ovaj dosije tehnički jako važan i pravno, s pravne strane jako važan, ali e, tiče se vrlo osjetljivih pitanja. Stoga e, želim zahvaliti kolegama koji su veoma ozbiljno shvatili ovaj rad i koji su se bacili na taj posao u posljednjih nekoliko mjeseci. Čuli smo također da su neki klubovi za proces notifikacije koji će biti veoma robustan, koji će imati efekte suspenzije, koji uključuje i naloge za, produkciju i za istragu i zato predlažem da dakle podaci koji se zahtijevaju u onom roku koji zahtjeva komisija, dakle da, a to je deset dana, dakle da će se oni predočiti bez prigovora Neki su pak za e, manje izmjene bez suspenzivnog učinka e, koji se ograničava na naloge samo za izvođenje i koji se odnose samo na najusjetljiviju kategoriju podataka. I e, osoba koja se notificira, to jest država koja se notificira može također podnijeti prigovor. Neki klubovi kažu da bi se ovo trebalo ograničiti samo kada dotična osoba ima sjedište u drugoj državi članici. Dakle, prema njima samo podaci koji se nalaze u drugoj državi članici smatraju se dakle, domaćim predmetima i domaćim slučajevima i ne zahtijevaju notifikaciju. E sad, s obzirom na ove različite ideje, ja sam pozvala svoje kolege na dva sastanka izvjestitelja u Sjeni tijekom ovog mjeseca i mi smo također razgovarali sa pravnom službom Europskog parlamenta te smo pozvali i suca Europskog suda, jednog suca. I željela bih se vratiti na neke od ovih argumenata. Naime, naša pravna služba e, je potvrdila pravnu utemeljenost nacrta, također je potvrdila i utemeljenost nekih od amandmana nekih od klubova. E, dakle, oni smatraju da bi pružatelji usluga trebali imenovati pravnog zastupnika samo kada ga oni nemaju, odnosno kada nemaju pravnog zastupnika u Europi. Kako bismo a kada bismo, to, bi se trebalo uključiti u uredbu. Mi smatramo da je to s pravne strane pokriveno pravnim temeljom, a to je članak 82. A, e, to to je mjera koja bi se odnosila samo na taj konkretni instrument. Osim toga, sudac kojeg smo pozvali vrlo jasno je rekao da što se tiče takozvanog uh, only national cases, odnosno samo nacionalni domaći slučajevi, da u tim slučajevima tijela drugih država članica i pružitelji usluga i dalje imaju obvezu poštivati e, e, pravo e, te države članice. I ta država članica je odgovorna za osiguranje temeljenih prava na svom državnom području. Nije to načelo teritorijalnosti nije nešto što možemo samo tako odbaciti. No potpuno mi je jasno e, kada čujem e, neke klubove koji kažu e, da sustav notifikacije mora biti obvezan za sve dionike, za sve aktere uključeno. Stoga svi moji kolege i ja i cijeli naš tim dao je potporu, odnosno sastali smo se u na nekoliko sastanaka već, a naći ćemo se i na sastancima e, izvjestitelja u Sjeni u nedolazećim tjednima kako bismo našli kompromis u tim amandmanima i nadam se da će sve biti do gotovo. Iako svi imamo ambiciju za jednim e, pravno otpornim i utemeljenim instrumentom, jako je koji jako je važno da imamo instrument naravno koji je funkcionalan, ali i da istovremeno štitimo temeljna prava. I uvjerena sam da ako svi budemo pristali na neke kompromise, uspjećemo naći rješenje koje je prihvatljivo većini, barem većini. Znam da su ambicije komisije visoke, da su oni također zainteresirani za to da mi obavimo svoj posao. Tako da namjeravamo surađivati i dalje u međuinstitucionalnim pregovorima i voljela bih čuti nešto više od komisije o sigurnim kanalima. A čujem i da izvjestitelji u sjeni žele nešto više čuti o tome. Hvala lijepo. Hvala lijepo, evo i mi se tome nadamo, bit tehničkih sastanaka. i vrlo je vjerojatno da ćemo, vjerojatno, nadam se da ćemo moći glasovati u ožujku, to bi bila doista dobra vijest. ono što je bitno jeste da taj e, instrument bude pravno dobro utemeljen. Imamo članak 82. Biće u tom smislu od velikog značaja i nadam se da ćemo doći do kompromisa. A sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka deseta, izvješće o tržištima droga. Ali moram vam reći da kasnimo, i to već dosta kasnimo. Možda je razlog e, bio za to opravdan. Zato što smo tri rasprave uspjeli nekako ugurati u prvi dio današnjeg radnog dana, današnjeg e, radnog jutra. Imali smo i prezentaciju komisije, imali smo i nekoliko prezentacija komisije, dakle to nam je oduzelo vrijeme. Ali sada krećemo na izvješće o tržištima droga u EU. Imali smo i delegaciju Libea koja se 2019. godine bavila ovim pitanjem. Dobili smo i izvješće. Šefica delegacije Liba koja se time bavila, Katarina Niči, nam e, je prenijela vrlo zabrinjavajuće e, vijesti, a to je da Europska unija postaje velika tvornica droge. Zato sad imamo dva stručnjaka za panel koji ćemo sada održati. To je gospodin Aleksis Kostel. On je direktor Europskog centra za nadzor droga i ovisnosti o drogama i tu je gospodin Will van Gemert, on je zamjenik izvršnog direktora Europola iz Uprave za operacije. Evo, saslušat ćemo njihovu prezentaciju, a nakon toga ćemo, nadam se, e, moći dati riječ koordinatorima i drugim članovima. Ali molim vas, imajte na umu da još uvijek moramo održati glasovanje i da će oko 11.45 počet će dolaziti sve više i više ljudi e, zbog e, zbog glasovanja. Mi to možemo i malo e, odgoditi, možemo glasati negdje prema podnevu, ali u svakom slučaju glasovat ćemo. Glasovanje se mora održati. To glasovanje neće dugo trajati, ali ne smije trajati dulje od podneva ne bi bilo u redu da zadržavamo one kolege koji će doći samo na glasovanje, da ih previše dugo zadržavamo ovdje. A sada ću dati riječ gospodinu Aleksisu Gozdelu. Izvolite. Hvala. Dame i gospodo, ponovno mi je zadovoljstvo doći pred ovaj odbor i iznijeti nalaze našeg zajedničkog izvješća koje smo izradili sa Europolom i želim i u ime kolege zahvaliti svim kolegama u Europolu i na njihovoj suradnji. Naš cilj je bio izraditi stratešku analizu sa jasnim strateškim i operativnim preporukama i to činimo svake tri godine. Evo, ako možemo vidjeti prvi slajd. Koja su ključna pitanja koja se postavljaju? Droga se sve više širi i to na globalnom e, planu, i digitaliziranim putevima. Također e, imamo vrlo veliku dostupnost svih vrsta droga više nego ikad u Europskoj uniji. I to je glavna poruka koju želimo danas prenijeti i to mora utjecati na osmišljavanje politika. Dakle, nikad nismo imali toliko sintetičkih ili prirodnih droga koje su osim toga i vrlo čiste. Nadalje, one su i jeftinije nego ikad. Postoji još jedan nov element što nismo zamijetili prije pet godina u istim razmjerima, a to je sve veće nasilje i korupcija koji su povezani s drogama. Evo, prošle godine Došlo je do ubojstva jednog odvjetnika u Nizozemskoj i u nekim zemljama članicama dolazi do e, sukoba i tučnjava između e, skupina organiziranog kriminaliteta koje se čak e, služe i ružnim bombama u svojim napadima, a to je bila inače pojava koja se vezivala uz Južnu Ameriku, ali sada se sve češće događa i u Europskoj uniji i stoga Europska unija kao takva i zemlje članice moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Osim toga, u Europskoj u posljednjih 25 godina usvojen je uravnoteženi pristup drogama, što je značilo e, istraživanje i ublažavanje pojave u području zdravstva i smanjenje proizvodnje i dobave. No, nažalost, danas skupine organiziranog kriminaliteta su sve brojnije i nasilje je sve veće, tako da moramo biti oprezni i zadržati model koji se do sada pokazao uspješnim i on mora biti i dalje u skladu sa temeljnim pravima i vrijednostima Europske unije. Evo nekoliko riječi o učincima na tržištu drogama. Evo, mi smo dali jedan sustavni pregled i e, sagledali smo također koji su pokretači i e, facilitatori na tržištu druga, ali isto tako smo sagledali učinke i posljedice. Kolega će detaljnije iznijeti pregled ovih čimbenika, ali ono što ja želim prikazati je financijski učinak e, tržišta droga. Postoje niz načina izračuna razmjera tržišta drogama, e, ali mi smo počeli od podataka o korištenju opojnih tvari i to se temelji na podacima i dokazima koji su prikupljeni diljem Europe, a prikupila ih je europska mreža kontakt točaka. Dakle, prema tim procjenama europsko tržište droga je teško 30 milijardi eura svake godine. Riječ je dakle o maloprodajnom tržištu. Možete zamisliti da ta dobit od prodaje droga se ponovno ulaže u aktivnosti organiziranog kriminaliteta, a također se ulažu oportunističke neke izravno ili neizravno povezane terorističke aktivnosti. Koji je učinak tržišta drogama? Imamo veze sa terorizmom i sa drugim kriminalnim aktivnostima i imamo e, druge dijelove izvješća koji potkrepljuju ovaj zaključak i analizu. Također imamo e, štetu koja se nanosi pojedincima, obiteljima i zajednicama. Imamo posljedice na legalno gospodarstvo i također korupciju i opterećivanje javnih ustanova. Dakle, naglašavam da kada govorimo o strateškoj analizi stanja u Europi, pritisak na vladavinu prava koji proizlazi iz korupcije se pojačao u posljednjih 3 do 5 godina. Evo, prijeći ću sada razne skupine tvari. Prvo, kanabis i kanabinoidi. To e, je još uvijek najveće tržište drogama u Europi. Vidimo velike inovacije i diversifikaciju proizvoda na tom tržištu i oni koji su prije dvije godine bili ovdje će se sjetiti da sam vas izvijestio o, razvoju novih proizvoda u SAD-u, u državama koje su legalizirale rekreacijsku upotrebu e, lakih droga i sada neki od tih proizvoda dolaze i u Europsku uniju, naravno ilegalnim putovima. Nedavno smo u Europskoj uniji našli e, europske kartuše iz elektroničkih cigareta i e, također to su proizvodi koji se izrađuju u SAD-u i e, te tekućine sadrže od 75 do 95% kanabino, karabidiniola. I to znači da je došlo do porasta takvih proizvoda i moramo potići svijest o tome i pripremiti se. Također, kao što je spomenuo predsjednik e, u svojem uvodu, moramo biti svjesni činjenice da je Europa postala veliki proizvođač herbalnog kanabisa i to znači da imamo i veće štete na okoliš i na zdravlje i sigurnost koji su povezani sa uzgojem. Također se to može povezati sa proizvodnjom sintetičkih tvari na europskom teritoriju. Zatim heroini i ostali opioidi. Oni predstavljaju i dalje najopasnije droge u smislu društvenih troškova i posljedica na zdravlje. Imamo nove trendove u proizvodnji heroina. Još uvijek u Europskoj uniji se suočavamo sa velikim izazovom koji se tiče kontrole nad kemijskim prekursorima, naročito eh, arhidrida i također organizirani kriminalitet je izmijenio način djelovanja i e, također imamo e, druge rute koje postaju sve važnije u smislu krijumčarenja droga, odnosno južna ruta preko Suezkog kanala. E, ne možemo reći da ove nove rute vrijede samo za heroin ili nove psihoaktivne tvari, nego imamo i nov e, put svile koji razvijaju Kina e, i druge pridružene zemlje, omogućuju također krijumčarenje i drugim načinima i e, također sada je nadzor kontejnera u rukama kineskih poduzeća i e, to je dovelo do potrebe za uskom suradnjom kada je riječ o nadzoru. Prijeđemo sada na kokain. Sigurno ste čuli da je u novije vrijeme došlo do e, promjena u putovima za krijumčarenje naročito promjena e, izmještanja iz Rotterdama u Antwerpen. 50 tona kokaine je zapljeneno samo u Antwerpenu i još daljnjih 50 tona je e, presretnuto na e, putu ka konačnom odredištu, a to je bio opet Antwerpen. Povećan je broj zapljena svugdje prije četiri godine Španjolska je zapljenjivala više od 50% kokaina koji je pristizao ili je zapljenjen u Europi. E, sada, međutim, je to Antwerpen. Kontejneri su sve češće korišteni kao sredstvo prijevoza, a i također Sjeverna Afrika postaje sve snažnije područje za provoz, naročito Maroko, zbog utjecaja skupina organiziranog kriminaliteta u Nizozemskoj i Belgiji koje se bave krijumčarenjem droge, koje se sve češće služe u određenim mjestima u Maroku kao centrima za e, distribuciju. Imamo također i veliko povećanje dostupnosti raznih droga, naročito kokaina. No u standardnim programima liječenja nemamo povećanje u potražnju za rješenjima upravo za korisnike kokaina. U brojnim gradovima i u Briselu došlo je do povećanja potrošnje kreka, što je nekad u, dakle, u proteklih 20 godina bilo ograničeno samo na mali broj gradova. Dakle, nema sada nekog e, proporcionalnog povećanja u potrošnji, ali svakako već zaprimamo prve informacije da se situacija mijenja. Dakle, nije riječ samo o E, uzimanju kokaina na način na koji se uzimao prije, nego je riječ i o uzimanju kraka koji ima daleko gore posljedice na zdravlje. Zatim amfetamini, metamfetamini i MDMA, dakle i ekstazi. Na karti vidite e, mjesta proizvodnje koja su pronađena 2000 i e, 2016. i 2017. godine. Moj kolega iz Europola će reći nešto više o tome, tako da ja neću ulaziti u to, ali vidite koliko su raspoređena ta mjesta proizvodnje i u nekim slučajevima ona također izlaze van iz e, prethodnih centara proizvodnje gdje su se oni nalazili prije 10 ili 15 godina. E, ja sam razgovarao prošloga tjedna s nekim kolegama iz SAD-a o takvim uzbunjujućim trendovima, a to je da recimo u Nizozemskoj je postojao veliki centar proizvodnje metamfetamina pod pokroviteljskom organiziranog kriminala i meksičkih kartela. Jedna od prijetnji za budućnost koja će zahtijevati djelovanje na europskoj razini i užu koordinaciju jeste činjenica da prekogranične skupine organiziranog kriminaliteta počinjuju gledati na Europu kao e, jedno od mogućih područja djelovanja za proizvodnju. Prijeđimo na e, posljednju točku, a to su nove psihoaktivne tvari. Evo na ovom e, slajdu prikazuju ove pune točkice, prikazuju nove tvari koje su pronađene na europskim tržištima 2018. godine. Evo, danas imam e, još svježe informacije, dakle, e, ukupan broj MPS-ova koje nadziremo u Europskoj uniji je 780. Dakle, to su novi centri za proizvodnju. Evo, da izvadim zaključke. Mislim da trebamo osvijestiti stanje i to zahtjeva također e, i nov e, pristup u politici, a e, u ovom trenutku upravo komisija, vijeće i parlament raspravljaju o ocjeni sadašnje europske strategije i rade na usvajanju nove europske strategije za droge. Trebamo ojačati holistički pristup, jer ono što pokazuju podaci i mislim da je to glavna poruka i moja i direktorice Katrin de Bol jest ta da se trebamo probuditi. Ne možemo samo zanemarivati e, droge koje nisu među deset prioritetnih. One su bačva baruta. Ne možemo jednostavno zatvoriti oči pred time. Trebamo djelovati. Sada govorimo i o budućem VFO i o političkim prioritetima, tako da i vaša uloga je ključna u tom smislu, moramo posvetiti potrebnu pažnju drogama jer one predstavljaju sve veću prijetnju i e, sigurnosti i zdravlju, a jedan od izazova je taj da zbog utvrđenih e, mjera koje su razvile zemlje članice, vjerujemo da nema više droga, da ne postoji taj problem, a zapravo je istina upravo suprotna jer je došlo i do veće dostupnosti i do češće korištenja nekih tvari. I na kraju mislim da ne možemo čekati do pojave nove epidemije poput e, one u SAD-u sa fentanilom. E, prije dvije godine u SAD-u 72.000 ljudi je umrlo uslijed eh, korištenja opijata. mi još nismo došli do te točke, ali sve veća dostupnost droga i potražnja za drogama predstavljaju takvu opasnost. Ako budete smatrali da nema novih opasnosti, mogli bismo se suočiti sa novom epidemijom. Imamo potrebna sredstva, možemo surađivati sa Europolom, sa mrežom Detox, sa različitim partnerima u Europskoj uniji, ali mi ne možemo učiniti ništa ako e, ljudi ne shvate da opasnost opasnost postoji i da hitno treba nešto poduzeti i to više nego što smo učinili do sada. Hvala. Hvala. E, predlažem da e, izlaganje izvršnog direktora Europola bude kraće jer u 11.50 glasamo. E, moramo kratko glasati, ali moramo i zato vas molim dakle da nam vi kažete vaše izlaganje ukratko. Hvala lijepo. Drago mi da sam opet na vašem odboru. I dopustite da smo mi iz našeg e, centra mogli e, vam pokazati e, kako naše dvije agencije surađuju. I, I ono što je rekao Aleksis je jasno da dvije agencije moraju raditi učinkovito, a postoji i Europol i e, sve e, oni koji trebaju provoditi e, zakon, dakle da se ovdje radi o organiziranom kriminalu kad govorimo dakle o trgovini drogom i treba dakle posvetiti posebnu pozornost tome. Moramo učiniti i više. Aleksis je već govorio o ovim stvarima na koji je naš pristup, dakle o E, vozačima. Ja ću se usmjeriti više o tome što policija radi po tom pitanju i kako je globalizacija promijenila e, način na koji rade vozače, kako on organizirani kriminal e, koristi tehnologije i što policija može napraviti da to promijeni. A sada gledamo i kakav utjecaj to ima na društvo i na tržište droge i e, moramo govoriti o procjeni situacije, kakve strategije ima za krijumčarenje drogom i kako moraju e, reagirati e, politiske snage. To je i europski problem i svjetski problem i pojavljuje se u svim zemljama. A sada nekoliko glavnih poruka iz samog izvješća koje naglašavamo sa e, stajališta e, policijskih e, snaga. Organizirani kriminal je prema našem mišljenju najveći rizik za sigurnost u našim državama i dakle radi se o vrlo velikoj opasnosti, visokom riziku organiziranih grupa kriminalaca koji su jako infiltrirale e, mnoge slojeve i to sam izvještaj e, pokazuje. Boriti se protiv droga znači istovremeno boriti se protiv organiziranog kriminala. Tržišt drogom u EU veliki je izvor prihoda za organizirani kriminal, ali također ima reperkusije i na svjetsko tržište. Evo, situacija prije deset godina u Nizozemskoj, to je ilustracija svega, u to vrijeme su tamo bile najsofisticiranije sintetičke droge, ali 2020. godine slika je ovakva i postoje jasno da je ovo postala industrija gdje e, je profit velik i istovremeno predstavlja veli rizik za naša društva. A i e, nesintetičke droge u Nizozemskoj je napravljena studija da samo e, to što se u Nizozemskoj izaziva je napravilo je bio prihod od 19 milijardi a e, možete samo zamisliti <clears throat> što to znači za organizirani kriminal i koliko se oni infiltriraju različite vrste e, trgovina, poslova i e, kako se bave korupcijom. A Organizirani kriminal bavi se ne samo drogom, već i krimčarenjem oružja, migranata, ali i trgovinom nelegalnog otpada. Skupine organiziranih kriminalaca mogu kontrolirati cijeli lanac vezan za kokain od e, mjesta proizvodnje do krajnjeg e, korisnika i e, drugu uvoze u Europu, a izvoze u Južnu Ameriku oružje. E, e, također ta vrsta raznovrsnih polih kriminalaca su strukture poput mafijaških struktura sa jasnom hijerarhijom. one su i u organizirani kriminal kad se radi o drogi, ali sudjeluju u različitim drugim e, vrstavama kriminala. E, mnogi su tu dionici koji idu od Kolumbije, Meksika, e, Kineza, Nigerijaca. Mnogi od njih operiraju na europskom tlu. I e, taj kriminal je vrlo često vezan za trgovinu droge, a e, često je vezan i za mnoge druge vrste napada, primjerice e, neke pucnjave i slično. U Švedskoj 2019. godine je 334 pucnjave i 280 je e, puta postavljena bomba. Bilo je i mrtvih i ozlijeđenih, a to je sve bilo vezano za borbu oko tržišta droge. E, postoje tu i različiti sukobi interesa. E, prosječna plaća carinika kako ne bi i e, e, jednostavno obratio pažnju na neku poželjke droge je 250 e, tisuća dolara. Dakle, možete to sada analizirati. Mnogo droga utječe na tržište droge u današnje vrijeme. Kriminalne organizacije uspješno koriste internet dvije trećine na e, mračnoj strani interneta e, trgovina, dakle tamo su vezane za drogu. To je tako znani mračan internet i treba e, nešto napraviti kako bi se jednostavno patrolirao internet u tom smislu. A osim toga, kriminalci koriste jako puno suvremene tehnologije kao svoje alate, sve što je vezano za šifrirane aplikacije. I zbog toga mi pokušavamo izgraditi kapacitete dešifriranja uz potporu Europske komisije. I za kraj vidimo da postoji čitav niz postojećih geografskih područja kao i onih eh, koji sada su u nastajanju, koji su centri za drogu, E, koji su također tu e, vezane i za druge vrstu kriminala. Što se droge tiče, tu postoji veza s Južnom Amerikom, ali tu je i e, Balkan. 60% kokaina iz Kolumbije ide u Europsku uniju, a 90% droge iz Brazila ide također u Europu. A što to znači za policijske snage? E, mi dakle dajemo potporu državama članicama prilikom provedbe e, kaznenih istraga i e, mi smo razvili nove koncepte od 2018. godine kako bismo pomogli istragama i borili se protiv kriminalnih organizacija koje su polivalentne. Želimo dakle poboljšati i rezultate i povećati konfiskaciju dobiti iz takvi, od takvih ilegalnih e, radnji. U državama članicama uspostavljeno je 42 e, skupine s ovim zadacima e, koje su uspjele povratiti oko 84 E, milijuna e, eura od e, zapljenjene dobiti. Moramo također povećati suradnju među državama članicama, ali i za državama koje nisu članice Europske unije. A moramo također, što se tiče Balkanskog kartela, se osigurati skupa sa SAD-om da to nije zapravo novi način na koji droga ulazi u Europu. jedan o među strategijom Europola 2020. godine je zapravo upravo rad na suzbijanju droga i e, želimo e, uspostaviti i jedan odio za inovacije, inovativnu potporu e, za snage javnog reda i mira u Europi. jer sada smatramo da se vrlo mali postotak dobita, e, dobiti koji imaju kriminalci e, uspije zapljeniti svega 1 do 5%, dakle trebamo uveliko e, povećati. To je što se tiče droge, a što se tiče pranja novca. Europol će raditi na tome da pomogne državama članicama kako bi imali odgovarajuće stručno znanje na tom planu. I za kraj e, moramo raditi na našoj strategiji e, ne samo među ostalim pitanjima i e, suradnja između odgovarajućih snaga u SAD-u i u Europi moramo znati da je ovo povezano ne samo s drogom, već i sa svim drugim oblicima kaznenih dijela. Ali ako pogledamo kakav otpad dolazi od proizvodnje sintetičkih droga, samo od 2015. godine e, ilegalni otpad je u više od 900 navrata e, odložen i to ima posljedice naše društvo. Ono što je kolega malo prije rekao za kraj, mi pozivamo na to da djelujemo i spremni smo surađivati e, s vama na tom planu. Hvala dakle i jednom i drugom. E, na, ćemo dati riječ koordinatorima e, koje molim da postavljaju konkretna pitanja <clears throat> jer i drugi zastupnici žele uzeti riječ i imaju na to pravo. Za početak, gospodin Peter su ime Pučana. Hvala lijepa, eto vrlo kratko. Hvala našim govornicima i hvala centru. To je izuzetno važno izvješće. I e, vi ste rekli da se ovdje radi o 30 milijardi godišnje e, dobiti što je nešto što je samo po sebi šokantno, prema tome moramo nešto učiniti. A drugo, ako je na jednom planu potrebna pojačana suradnja, ovo je sigurno područje na kojem je treba promijeniti. E, kokain dolazi iz Južne Amerike, a heroin iz Afganistana. I e, to je povezano za probleme koje imamo s drogom, a do sada je suradnja koju imamo nedovoljna. Pitam vas dakle kako možemo učinkovitije djelovati na planu vanjske politike po tom pitanju. A drugo pitanje je što se tiče e, djelovanja policijskih snaga, kako da e, budući da se sve više e, trgovine odvija putem interneta, treba dakle odrediti nove tehnologije i alate i zato vas pitam što e, tu moramo najhitnije poduzeti i kako procjenjujete sadašnje stanje suradnje. Hvala. Gospođo Sipel, molim vas kratko. Hvala. Kao što smo već čuli na početku, e, mi smo bili u postu vaše agencije pa smo mnoga toga čuli i zato ću dati samo kratka pitanja i primjedbe. Prije svega problem objektivno postoji i ljudi vole droge od alkohola, pa nadalje ljudi to vole, inače ne bi bilo tržišta. Problem je kad su te droge ilegalne, to ne znači da ja želim da se one legaliziraju, ali to je vrlo bitan problem. Kad se govorili o kanabisu, vi svi znamo da je kanabis koristan za određene vrste bolesnika, primjerice osobe oboljele od raka, jer e, im bolje pomogne e, da podnose liječenje, ali vi kažete da ima problema za okoliš i to je direktno vezano za korištenje heroina, odnosno uživanje heroina i ne znam jesu li e, sve zemlje upoznate s posljedicama toga. U Njemačkoj postoje izvještaj da čak u našim vodama u nekim dijelovima naše zemlje je došlo do povećanja stope heroina, što samo pokazuje da se više uživa heroin. Bavite li se vi također i takvim aspektima i da li ste u kontaktu s nadležnim vlastima? Što se tiče heroina i kokaina, kažete da se sve više koriste kontejneri u današnje vrijeme na specifičan e, način e, i putevima i molim vas što se radi kako bi se bolje kontrolirali kontejneri na granicama. A što se tiče sintetičkih, sintetskih droga, to je naravno Evropska unija glavni proizvođač. Kakve su vam informacije potrebne kako biste saznali gdje se stvara takva droga i što vam je potrebno da biste učinkovitije djelovali na tom planu? Gospođa Interval, ne, dobro. E, gospođa Pagrsa Tundua za klub da tražili ste riječ, izvolite. Hvala lijepa. U nekim dijelovima naše zemlje e, naši smo mlade ljude koji sudjeluju u organiziranom kriminalu i trgovini drogama. Oni e, djeluju baš kao da gledaju TV seriju Algomora o e, trgovini drogom. Što se tiče broj smrtnih slučajeva uzrokovanih drogom, E, možete li nam dati točnije podatke i to po godinama? Što se tiče e, mnogih bolesti, psihijatrijskih bolesti e, koje uzrokuju droge, jer imoće da se o tome ne govori dovoljno, obitelji to pokušavaju zataškati. A spomenuli ste također i nove substance koje su od njih najopasnije i kako ćemo e, saznati da se e, e, javnost o tome obavijesti. A sada, gospođo Brikmon, hvala. Ovo su bile vrlo zanimljive informacije. Osim toga, vrlo ste konkretno govorili o problemima na terenu, Znači, do sada kad se situacija pogoršava. Vi ste spomenuli Antwerpen, luku u Antwerpenu, koji je zaista sada jedan od centara u tom smislu, ali to ima i puno lokalnih problema, ima puno lokalnog kriminala. Neki dobivaju 5000 eura e, tjedno i e, mnogi radnike jednostavno plaćaju kako bi e, zatvorili oči pred mnogim problemima. Također kažu da su djeca od 11 do 14 godina vrbovana e, kako bi izbjegli kako bi se izbjegli neki dokazi, a to naravno izaziva puno problema od školovanja te djece, problemi u mojim zajednicima, ali to je puno širi problem od toga jer karteli su ti koji se međusobno bore za tržišta drogom. I zato me zanima što više, što još može napraviti Europska komisija i kako se može obratiti mladima, kako se može raditi na pitanjima školovanja mladih i zaposlenja mladih. I isto tako što se može napraviti prilikom istraga u odnosu na države članice jer treba često i više sredstava i više ljudi. A e, što se tiče luke u Antwerpenu, očito nema dovoljno sredstava kako bi se dobro kontrolirala situacija. Hvala lijepo. Želi li se neko javiti iz IDEA? Nitko? ECR-a? Nitko? GUE? GUE? Izvolite, gospodine Papadakis. Avrenitis, ispričavam se. Čuli smo još jedan puta izlaganje koje je bilo veoma korisno i bogato informacijama. Želim postaviti jedno pitanje, ali prije toga želim reći sljedeće. Kada je riječ o ovisnosti, i o potrošnji, konzumaciji droga. E, ono što se zapravo pokušava ispuniti to su potrebe. Ne radi se o tome da se trebamo boriti protiv neke substance, jer naravno ima jako puno ljudi koji e, su ovisni o nečemu što je legalno, kao što je alkohol. Dakle, ne radi se samo o ovisnostima o nezakonitim substancama. Dakle, prije svega se trebamo e, zapitati zbog čega netko odlučuje umrijeti. Dakle, potreba e, i želja je onaj faktor koji trebamo razmotriti i analizirati. Je li nam potrebna možda strategija jedinstvena strategija kako bismo se borili e, protiv te e, nagazne mine o kojoj ste i sami malo prije govorili. I e, također me zanima koje su to nove substance, nove tvari koje se proizvode u, u, u Europi i u ostatku svijeta svakodnevno, kako vi kažete. Primjećujemo da se članovi okupljaju lagano jer ćemo glasovati, pa sada, za, sada nas, pa ćemo sada dati najprije riječ gospodinu Lenarcu, a nakon toga još jedno javljanje za riječ uzeti, a potom naši izlagači. E, hvala lijepo, predsjedniče. Jako mi je drago da se mnogi zanimaju za ovako važnu temu kao što su droge u Europi. Ja govorim iz nizozemskog konteksta, jer meni se sviđa činjenica da je nizozemska uvijek na vrhu e, e, država kada je riječ o onome što smo uspjeli učiniti s drogama, a to ovo izvješće pokazuje to još jedan puta. Dakle, nizozemska se više od četiri 247 puta e, spominje u Nizozemskoj. E, ovdje se govori o velikom proizvođačima MBA, dakle riječ je o proizvođačima novih psihoaktivnih tvari, tako da bih želio E, zahvaliti e, govornicima da su, što su to naglasili. Jako je važno naglasiti e, ove činjenice, osobito s obzirom na političku raspravu u Nizozemskoj gdje imate političare koji zapravo žele regularizirati tržište drogama umjesto da se bore protiv droga. Mene zanima vaša perspektiva. Kako biste vi procijenili tu novu politiku koja se rađa u Nizozemskoj i ako mi ne možete dati e, konkretne podatke o konkretnim zemljama e, ako jedna od 27 država članica odluči legalizirati teške droge, što bi to zapravo značilo za europsku i prekograničnu perspektivu ako drugih 26 država članica i dalje nastavlja borbu protiv borbe i kriminala vezanog za droge? Što bi to značilo za prekograničnu dimenziju e, i europsku dimenziju, naravno? Hvala. zahvaljujem na ovom jako važnom izvješću. Ovdje stoji da je jedna od glavnih manifestacija tržišta droga ozbiljno nasilje. Nažalost, to vidimo u mnogim našim državama, kao što ste to i sami rekli. Mladi ljudi gube život i to je posljedica ove manifestacije, odnosno eskalacije nasilja. Vi ste također u izvješću rekli da kada je riječ o ubojstvima, ima jako malo poveznica između e, ubojstava e, te e, svijeta droge i kažete da zapravo nema sustavnih, sustavnih prikupljanja podataka. I kažete da samo 10 od 28 država članica, tu su zapravo i Norveška i Turska, sustavno pripremaju podatke o ovoj temi. A meni se to čini veoma zabrinjavajuće. I očito će to spriječiti pronalaženje pravog rješenja u državama članicama, ali i prekogranično. Kako vi vidite nedostatak usporedivih podataka u Europskoj uniji i koje mjere su prema vašem mišljenju najvažnije kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala i možete li nešto e, više reći o e, višeagencijskom e, partnerstvu u kojem agencijskom partnerstvu o kojem govorite u poglavlju o operativnim odgovorima a sada ću dati riječ kolegici ja bih, e, Intveld, ja bih samo htjela e, nadovezati se na ovo što je rekao kolega o nizozemskoj internoj politici. Ja neću sada e, komentirati kako je karikirao prijedlog moje stranke. A želim reći da je nama jako važno zdravlje i sigurnost ljudi. Mi želimo stati na kraj kriminalu e, i želimo stati na kraj a zakonitom, nezakonitom odbacivanju toksičnog otpada, otpada u, okoliš. A politika kakvu smo do sada imali je propala. Moramo nešto drugo učiniti. Hvala lijepo. A sada molim vas našim govornicima, molim, molim vas odgovorite na konkretna pitanja koja su postavljena, ali imate na umu da smo do sada već trebali glasovati. Želite li da vam u nedolazećim danima da, možemo vam u nedolazećim danima dati više odgovore odgovora u bilateralnim kontaktima. meni je jako drago to što je, su mnogi od vas već pročitali ovo izvješće. E, prvo pitanje je gospodina Petersa. Ja mislim da će vam dio odgovora na vaše pitanje, operativni aspekt, dati moj kolega iz Interpola. Kada govorimo o suradnji, Suradnja podrazumijeva i nastavak prikupljanja dokaza. Tu postoje određeni konkretni programi, to se ne odnosi samo na kokain, već i na heroin. Imamo također suradnju unutar Europske unije i, i suradnju sa SAD-om vezano za kokain i heroin, vezano za profiliranje sintetičkih droga. To je sve jako korisno jer je jako važno moći shvatiti proces. Dakle, ne samo droge, već i prekursore i predprekursore kako bismo se mogli boriti s ovim problemom. Dakle, ne razmatrati samo konačni proizvod. Gospođa Sipel, imali ste jako puno pitanja. Prije svega, proizvodnja kanabisa i proizvodnja sintetičkih droga te proizvodnja ekstazija u Europskoj uniji, baš kao što je rekao moj kolega, a, ima kao nus proizvod puno otpada, puno smeća. To je nus proizvod proizvodnje droga. dakle, naravno da je odbacivanje takvog otpada u okoliš i u prirodu potpuno nezakonito. Dakle, e, ovaj problem ima također učinak na okoliš i na društvo koje mora zbrinuti taj otpad. Zatim imamo i pedolomiju otpadnih voda. O tome ste govorili. Da, mi ovdje podupiremo prikupljanje podataka o otpadnim vodama i to nam omogućava da shvatimo bolje problem. To je jedan od komplementarnih instrumenata prikupljanja podataka. Naime, to nam omogućava da saznamo na koji način se mijenja konzumacija. To nije podatak koji možete izolirano promatrati, već je jedan od niza podataka koji transverzalno promatrate, baš kao i recimo podatke o zapljenama i tako dalje. Sve nam to daje uvid u promjenu situacije E, iako je jasno da postoji sada povećanje e, konzumacije. Postavili ste pitanje i o sintetičkim drogama, ali u tome niste bili sami. Što se toga tiče, prošle godine imali smo 58 novih psihoaktivnih tvari, novih psihoaktivnih tvari koje smo uočili na europskom tržištu. Znači jedno, e, jednu, jednu novu psihoaktivnu tvar tjedno. Govorim samo o novima tu su naravno i one koje su se pojavile prije dvije, tri godine i koje se s vremena na vrijeme e, ponovno javljaju. Sve zajedno ih je 750 e, i 2018. godine 370 ih se tu i tamo nanovo pojavljivalo na europskom tržištu. Onda je bilo pitanje o smrtnosti i smrtnim slučajevima zbog konzumacije droga. Dakle, 2018. godine bilo je 9500 smrtnih slučajeva povezanih sa drogama, dok u SAD u istom razdoblju bilo ih je 70, 72 tisuće. Također ste mi postavili pitanje o kanabisu. Bilo ih je više, sada ću odgovoriti. I time ću završiti za danas budući da imate glasovanja, a kasnije ćemo razgovarati o drugim pitanjima. Dakle, e, pitanje vezano za kanabis. Činjenica jest e, da postoji jako veliko povećanje u posljednjim godinama e, što se tiče snage i koncentracije kanabisa i to se odnosi i na kanabis koji se proizvodi unutar Europske unije i one koji se proizvodi izvan Europske unije. Ali nema značajnog povećanja psihotičnih epizoda vezanih za kanabis. I što se tiče zakonodavstva u Kanadi, učinci tog zakonodavstva još uvijek nisu u potpunosti evaluirani i procijenjeni. Što se pak tiče reguliranog tržišta konzumacije kanabisa. Tu imam dobru vijest za vas. Mi finaliziramo novo izvješće, analiziramo detalje i elemente koje dolaze sa reguliranih tržišta i više ćete o tome saznati za mjesec, dva i bit će mi zadovoljstvo predstaviti vam te podatke kada oni budu na raspolaganju. Evo sada ću dati riječ kolegi. Hvala lijepo. Vi naravno sve ove informacije možete prenijeti pisanim putem i eventualno ih nadopuniti. Komunikacija se ne zaustavlja budući da su članovi pokazali interes. Dakle, zabrinjavajući podaci iz 2018. godine. Evo, izvolite, recite nam nešto više o tome. Ovako, ja ću E, također kao i kolega odgovoriti kratko na ovo što ste postavili sada, a poslije možemo bilateralno više o tome. E, dakle, malo prije e, smo spomenuli prikupljanje podataka od partnera i ostalih. Mi u tom kontekstu, u kontekstu prikupljanja podataka podržavamo suradnju sa, sa policijom. također, želimo postojeći okvir suradnje prilagoditi situaciji. Jako nam je važna i direktiva o pranju novca. Osnažujemo suradnju i sa državama članicama, sa, državama izvan Europske unije, na primjer sa Kolumbijom, sa zemljama Latinske Amerike. Vidjeli ste na slici, na posljednjoj slici, da se više da se ona oprema koju smo vidjeli na posljednjem slajdu prezentacije više ne kupuje na ulici. Dakle, postoje e, zemlje proizvođače i sa zemljama, takvim zemljama treba osigurati e, suradnju. E, dakle, surađujemo također i sa carinom. A što učiniti za mlade ljude? Problem je nedostatak obrazovanja, ali nije ni obrazovanje uvijek ono što nedostaje ili ono što može riješiti situaciju. Jako je važno i raditi na moralnim standardima. Vrlo često su mladi ljudi upravo mete, odnosno cilj djelovanja raznih organiziranih kriminalnih skupina. E, što se tiče e, e, proizvodnje sintetičkih droga, mogli ste vidjeti brojke vezane za proizvodnju sintetičkih droga u Francuskoj u našem dokumentu, ali to ste mogli vidjeti u izvješću iz 2016. godine. Što se pak tiče podataka, pitanje o uredbi, to je pitanje za političare. Mi nećemo odgovarati na to pitanje, ali u izvješću e, smo naglasili da ne postoji jedinstveno tržište neke države, ne već globalno tržište. E, to globalno tržište se može odnositi na Europsku uniju ili još ili onkre. Evo, toliko od mene. Rado ću odgovoriti na pitanja u nekoj drugoj prilici. Hvala lijepo, hvala vam obojice. Mislim da su ovo jako relevantna pitanja, pitanja koje se zabrinjavaju. Nastavit ćemo pratiti svako izvješće i još jedan puta hvala vam na naporima, hvala vam na trudu. I hvala vam na tome što slijedite europski model borbe protiv ovih problema. Ja sam doista bio šokiran kada sam vidio da se broj e, smrtnih slučajeva u Europi vezanih za drogu povezao na 9000 za razliku od, e, od e, smrtnih slučajeva u SAD-u gdje ih je 72.000 dakle nešto stoji iza svega toga. A sada Idemo na glasovanje. Zahvaljujemo prevoditeljima jer su ostali s nama. Prvo nam je glasovanje o sklapanju sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori. Izvjestiteljica je naša kolegica Betina Volaht. Imamo samo jedan amandman, ako se ne varam. Ne, samo konačno glasovanje. Samo jedan amandman. Ipak imamo samo jedan amandman. Amandman Seda Rego iz Goe. Glasujemo o amandmanu, a zatim o nacrtu preporuke. Glasujemo o amandmanu. Otvaram glasovanje. E Imamo prekobrojan glas pučena i Goja. Nešto se događa. Četvero ih je. Tehnička služba kaže da imamo e, jednu karticu viška kod Goja. Je li sad sve u redu? Jest. Sve je u redu. Evo, zatvaramo glasovanje. Sada ćemo vidjeti. 44 protiv, 9 e, za, dakle amandman se odbija i sada glasujemo o e, nacrtu preporuke. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 43 za, 9 protiv, dakle usvojeno je, e, usvojena je, je nacrt e, preporuke, a sada imamo drugi nacrt preporuke. Također imamo amandman, amandman Guea, E, ovdje je riječ o sporazumu između Europske unije i Republike Srbije o djelovanjima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Srbiji. Glasujemo o amandmanu GUEA. Otvaram glasovanje. Je li sve u redu? A onda možemo zatvoriti glasovanje. 10 za 44 protiv odbacuje se. I sada konačno glasovanje o nacrtu preporuke. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 44 za, 10 protiv, usvojeno je. Hvala lijepo gospođo Volat i hvala prevoditeljima. Mi nastavljamo sa svojim radom u 14.30. Pridružit će nam se povjerenica Johansson. Vidimo se u 14.30. Ponavljam, ne u 15, već u 14.30.